Meine Damen und Herren, Dame i gospodo, molim vas da zauzmete svoja mjesta. Evo sad ćemo stati s fotografiranjem. Meine und Herren Dame i gospodo, kolege, e, želim vam dobrodošlicu na današnji sastanak. Drago mi je da je danas s nama gospođa Mogherini. Ona će nam reći nekoliko riječi o talijanskom predsjedanju Europskom unijom. Naravno, koncentrirat će se na vanjsku politiku, Razgovarali smo u petak i, ako sam dobro shvatio, gospođa Mogorini će nam ukratko reći nekoliko riječi o sastanku u Gimnihu koji se održao proteklog vikenda. Tako da zamolio bih je da nam ne predstavljate dvije teme odvojeno, budući da se preklapaju. Samo jedan komentar prije nego što krenemo. Najprije bih vam htio čestitati na imenovanju prošlu subotu i želim vam sve najbolje u budućem radu. A osim toga, naravno parlament će ovo saslušanje shvatiti vrlo ozbiljno, ozbiljno. Imaćemo raspravu, dogovorili smo se o postupku, pripremit ćemo sve što je potrebno u susret toj raspravi. Svi znate mm, što ja mislim o tome i mislim da se svi slažu. Veselim se e, našem budućem radu i suradnji. Druga stvar koju sam htio reći. Neću prihvaćati pitanja. E, to jest želim reći neću prihvaćati pitanja koja će učiniti e, ovo saslušanje e, suvišnim zato vas molim da takva pitanja zadržite za jednu buduću budućnost. Danas želim razgovarati o talijanskom predsjedanju Europskom unijom i molim vas da se držite teme. I sada ću dati riječ gospođi Mogherini. Dankeschön. I'm afraid this is the only German I know, but uh, Hvala vam. Evo, bojim se da je to jedini e, njemački kojeg znam. Obećujem da ću u budućnosti se malo potruditi i naučiti nešto. Hvala vam. Predsjedniče, hvala vam svima što ste došli na ovaj sastanak. Kao što ste čuli, za nekoliko tjedana ćemo održati saslušanje i naravno nećete ga samo vi shvatiti vrlo ozbiljno, već i ja. I to ne samo zbog toga što će to saslušanje biti ključno za mene, već i zbog toga što će to biti znak potpunog poštovanja i priznanja uloge Europskog parlamenta. Tako da u potpunosti se slažem s vama, gospodine Brok, kad kažete da danas ovdje pred vama govorim kao e, ministrica vanjskih poslova iz Italije i razgovarat ću o tim temama te izvijestiti vas e, o e, zaključcima sastanka u Milanu prošlog vikenda. Ako saslušanje i nakon toga odluka parlamenta o komisiji potvrdi imenovanje, mm, računam i na dobru suradnju, ali i na učestale sastanke sa vama. E, već sam, dakle, šest mjeseci ministrica i već sam jako puno puta bila u talijanskom parlamentu, u Italiji. Naravno, uživam u radu u parlamentu i sama sam bila zastupnica radila sam, e, to jest surađivala sam u aktivnostima parlamentarnih skupština. Isto vrijedi i za parlamentarne skupštine Vijeća Europe i dopustite mi da još nešto podijelim sa vama. Prvi tjedni, prvi mjeseci, kada sam prvi puta ušla u ovu zgradu, zapravo ove zgrade još nije ni bilo, i tada je naš Sadašnji predsjednik Republike, Giorgio Napolitano, je predsjedao odborom za ustavne poslove, to je bilo 1999. I zbog toga se sada stvarno mm, posebno osjećam kad se ponovno vraćam u ove prostorije. Ako parlament potvrdi odluke vijeća, to će za mene biti početak jedne dugačke i plodonosne suradnje i s ovim odborom, a i s cijelim parlamentom. Kao što ste i sami rekli, počeli smo već razgovarati o oblicima suradnje u budućnosti, to smo, o tome smo razgovarali u Milanu i hvala vam što ste, e, e, nam se pridružili u Gimniku, to je bio vrlo važan znak suradnje. Danas ste me pozvali da predstavim prioritete e, talijanskog predsjedanja te zaključke iz Kimnika i sami ste rekli da uh, se brojne stvari preklapaju, tako da moram to predstaviti zajedno. Uh, znate da Gimnik je zapravo informalne prirode, tako da se ne usvajaju odluke, već ovdje govorimo o strateškom razmišljanju na kojem se okupljaju ministri 28 zemalja članica te uh, visoka povjerenica i strateški promišljaju budućnost vanjske politike. I zapravo te rasprave se ne objavljuju upravo zbog te neformalne prirode sastanka. Ali dopustite mi sada da vam ipak izložim e, nekoliko tema o kojima smo razgovarali. Te što planiramo u sljedećih šest mjeseci i nakon toga. Naravno na dnevnom redu su bile sve teme koje se nas tiču kao Evropljana, to su sve krize i sukobi oko Europe. Počevši od prijetnje koja dolazi iz islamske države, te sukoba u području Sirije i Iraka, ali i dramatičnim učincima na stabilnost, e, kapacitet za prihvaćanje izbjeglica, ali i prijetnje susjednim zemljama, dakle Libanonu i e, Jordanu. O tome, smo raz, o tome smo razgovarali na sastanku vijeća za vanjske poslove 15. kolovoza. Znate da smo e, pozvani da se sastanemo na jednom hitnom sastanku. I vjerujemo da je europski okvir, europski odgovor bio potreban zato što E, tamo mnoge manjine prolaze kroz vrlo tešku situaciju, ne samo kršćani, već i muslimani. I bojimo se daljnje eskalacije tih sukoba. Najprije smo razgovarali o potrebi za političkim pristupom u Iraku, e, pružajući podršku sastavljanju vlade koja će uvrstiti sve dijelove iračkog društva zatim potrebu da se na europskoj razini koordinira pružanje humanitarne pomoći, potreba da razgovarali smo o potrebi da uspostavimo europski okvir kako bimo što bolje koordinirali inicijative koje su već poduzele neke zemlje, to jest kako bismo pomogli u e, pružanju vojne opreme u borbi protiv e, ISIS-a u Iraku. a vodili smo i strateške rasprave o tome kako se nositi sa svim tim temama na regionalnoj e, razini. Mislim da bi italijansko iskustvo moglo pomoći e, u pripremi novog regionalnog pristupa u koji bi se uključili ključni regionalni akteri koji u ovom trenutku su suočeni sa zajedničkim izazovima u Iraku i Siriji, a moglo bi se dogoditi da imaju i zajednički interes. Imamo novog posebnog izaslanika Ujedinjenog naroda za Irak, to je jedan dugogodišnji diplomat i s njime ćemo surađivati i za vrijeme našeg predsjedništva. Pokušat ćemo pripremiti jedan e, drugačiji strateški pristup za rješavanje te krize. Svi naravno želimo izbjeći narativu e, sukoba civilizacija. E, to je u interesu Isisa, ali nije ni u našem interesu, budući da se mm, ono što ISIS koristi je zapravo baš zloupotreba religije. Zatim razgovarali smo i o Libiji. Jučer sam se susrela sa gospodinom Leonom i želim mu sve najbolje na njegovom novom radnom mjestu. On je imenovan posebnim izaslanikom UN-a za Libiju, to jučer. Mm, Bernardino je prije toga bio europski posebni izaslanik, tako da vjerujem da će njegovo iskustvo biti vrlo korisno. Naravno, situacija u Libiji je također bitna e, za našu sigurnost, za cijelu Europu, ne za samo južnu Europu. Naravno, tu je bitna i e, energetska sigurnost, zatim dotok imigranata, te stabilnost u regiji. I mislim da je to je jedan od najvećih izazova koji je pred nama i u šestomjesečnom e, predsjedanju, ali i u budućnosti. Bliskoistočni e, mirovni proces je također bila jedna od točaka dnevnog reda i koncentrirali smo se na tri teme, a to je kako pretvoriti e, primirje i prekid sukoba u dakle jedno, jedno dugotrajno političko rješenje, kako dakle primjere ne bi bilo samo održivo, već kako bismo osigurali da to e, ne dovede do novog sukoba u sljedećih godinu dana. Zatim druga tema je bila uloga Europske unije. Riječ je o vrlo ozbiljnom problemu i moramo razgovarati o tome koju ulogu Europska unija može imati u obnovi gaze, zato što naravno moramo osigurati da ne obnovimo nešto što će uskoro ponovno biti porušeno i e, organizacija donatorske konferencije, te treće osigurati političku ulogu Europske unije u tom području. Zatim smo razgovarali i o jednoj temi koja nas e, koja je u središtu rasprava ovih dana, to su dakle Ukrajina i Rusija. Na sastanku smo e, imali vrlo dobar razgovor o srednjeročnoj strategiji. Novinari bi rekli da je to bila otvorena i e, živopisna rasprava a ja bih rekla da je naša zajednička točka bila da moramo imati jasan stav kao europljani, da moramo govoriti jednim glasom i da moramo biti ujedinjeni. Glavne odluke su bile naravno one koje su usvojene na vijeću u subotu navečer. Zaključci vijeća su da mi kao predsjedništvo imamo odgovornost provoditi te odluke. Upravo zato se već jučer sastao Koreper i počelo se e, raditi na provedbi zaključaka. E, znate da se radi na pripremi novog paketa e, sankcija u četiri sektora te u kriterije mm, za popis institucija i pojedinaca. Koreper će se ponovno sastati e, u četvrtak, to je sutra i u četvrtak, i pripremiti te dokumente do kraja tjedna. Rasprava o Ukrajini i Rusiji je zapravo na kraju završila i u zaključcima vijeća i tu smo dogovorili glavne političke točke koje kojima se moramo baviti, prekid vatra i s jedne i s druge strane, kontrola granica, prekid dotoka oružja i vojnog osoblja mm, iz Rusije u Ukrajinu, puštanje zarobljenika te neometani pristup mjestu gdje je pao avion MH17. To su ključni napori. To su stvari koje moramo postići ne samo zbog nizozemske i zbog žrtava, već zbog svih nas. Jer taj dramatičan tjedan je pokazao da ono što se događa u istočnoj Ukrajini i u Rusiji da je to zapravo globalna kriza. U tom je avionu, u padu tog aviona je stradalo jako puno osoba, između ostalog i dvoje, dvije osobe sa talijanskom putovnicom. Tako da time želim reći da nas se to sve tiče. Osim toga, održat će se i trilateralni razgovor između Europske unije, Rusije i Ukrajine. Ne smijemo zaboraviti i rad dakle, humanitarne e, organizacije. I dopustite mi da još jednu stvar spomenem, budući da ona spada pod ovlast, e, pod nadležnost predsjedništva, a to su mjere koje je poduzela komisija kako bi stabilizirala tržište e, hrane. E, Vijeće za poljoprivredu se sastaje 5. rujna kako bi se e, riješio taj problem. Jasno je da postoji, um, jasno je da postoji potreba za održivim političkim rješenjem i to na temelju načela koja smo od uvijek podržavali i to za vrijeme prvih mjeseci našeg predsjedništva pogotovo, budući da se tada upravo u tom trenutku kriza i produbila. Dakle, naša načela su održati e, jedinstvo i cjelovitu i teritorijalnu cjelovitost Ukrajine. Uh, nemam više puno vremena. No, Dopustite mi da, mi da vam ispričam jednu priču. Kada sam posjetila Švicarsku prije nekoliko mjeseci, um, jedan moj dragi kolega i prijatelj koji je ministar vanjskih poslova u Švicarskoj, e, razgovarali smo o predsjedništvu i prioritetima. E, prioritete smo pripremali u studenom, i u tim pripremama nismo uopće spomenuli Ukrajinu, a ove godine, eto, od kad smo krenuli s radom, radimo samo, to jest ne samo, ali neprestano o, na Ukrajini. Tako da, mi političari svi jako dobro znamo da jedno je dakle imati u planu, ali nešto posve drugo je što se doista događa. I dopustite mi da kažem da zajedno sa prioritetima talijanskog predsjedništva još bih htjela spomenuti prioritete trija, budući da smo već počeli raditi sa Latvijom i Luksemburgom, kako bismo osigurali kontinuitet, kontinuitet u, radu ovih 18 mjeseci. A to se posebice odnosi na summit koji će se održati u Rigi sljedeće godine. Bila sam u Moldaviji, sa kolegama iz Latvije, Luksemburga i sa drugim kolegama iz dakle, sektora vanjskih poslova. Raspravljali smo o sastanku na vrhu u e, Rigi. I mislim da glavni izazov ove, ovog predsjedništva i dakle, cijelog trija je raditi na provedbi sporazuma o pridruživanju te o sveobuhvatnom sporazumu o slobodnoj trgovini. To su strateški, strateške odluke i za tu zemlju, ali naravno i za Gruziju i ostale zemlje istočnog partnerstva, te pružiti pomoć u provedbi reformi. U programu kojeg ste sigurno pročitali jako puno se govori o vanjskim poslovima, naravno. Kao što sami znate, e, uloga predsjedništva je pružiti podršku e, visokoj povjerenici. I zbog toga smo u programu spomenuli neka područja koja su za nas prioritetna. Ja ću sada ih spomenuti samo nekoliko, ne zbog toga što su važnja od ostalih, nego možda zbog toga što se o njima manje govori, možda zato što su manje očita. Tako da ću ih samo spomenuti. No imajte na umu da nije naša uloga da to E, odradimo, već da podržimo inicijativu visoke povjerenice u tom području. Dakle, to su e, zaštita ljudskih prava, vjerske slobode i zaštita vjerskih manjina. Znate koliko je to e, problematično pitanje u brojnim zemljama svijeta. Zatim smrtna kazna. Italija je uvijek vodila borbu za ukidanje smrtne kazne. Isto tako bih spomenula prava žena te borbu protiv nasilja nad ženama. Iskoristit ćemo priliku u ovih šest mjeseci, budući da upravo u ovim mjesecima će stupiti na snagu e, Istanbulska konvencija i nadam se da ćemo organizirati jedan sastanak zajedno s Vijećem Europe u Rimu upravo na temu e, borbe protiv nasilja nad ženama. još jedna od tema koja spada pod nadležnost e, predsjedništva, to je proširenje. I kao što sami znate, Italija je Italija uvijek podržavala proširenje Europske unije. I smatramo da je to vrlo bitan element e, Europske unije još od samog e, početka. Dakle, to je bila ideja konsolidiranja mira na europskom kontinentu u trenucima kad je Europska unija osnovana, te nakon završetka hladnog rata. A danas sa 500 milijuna građana u globaliziranom svijetu mislimo da je to zapravo naša, naš najučinkovitiji alat koji možemo odigrati svoju ulogu na regionalnom i, i međunarodnom nivou. Svijet se jako puno promijenio u proteklih nekoliko godina u našem okruženju. Pitanje sigurnosti i nestabilnosti su sada prioriteti. I sada sve one zemlje koje su već u procesu ili za koje se očekuje da će započeti proces, dakle to im je zapravo jedini jamac da se pretvore u konsolidirane e, demokracije i u stabilne države. danas ove godine slavimo deset godina od velikog proširenja, nakon toga su ušle Bugarska i Rumunjska i Hrvatska prošle godine, Dakle, to su momenti koji su stvarno bitni. I danas podržavamo proširenje, zato što i naša vjerodostojnost je možda u igri. Naravno, proširenje ima dobre namjere, ali to ne znači da moramo umjetno ubrzati proces. I zato ćemo podržati proširenja koja podrazumijevaju provođenje političkih reformi, te dokaze o učinjenom. Dakle, nije dovoljno samo napisati što treba učiniti, već to treba i provoditi, jer i svi znamo da je provedba reformi mnogo, teška nego, mnogo teža nego odluka o reformama. Istovremeno jako je važno da jednom kad se reforme odluče i jednom kad se provedu, da postup pristupanja dakle, mora ići dalje. I s obzirom na to da smo uvjereni u važnost e, postupka proširenja, evo obećam, bit ću kratka, za vrijeme prvog mjeseca predsjedništva, dakle u srpnju smo posjetili sve glavne gradove Zapadnog e, Balkana, zemalja Zapadnog Balkana. Ako želite možemo proći dakle, svaku državu i vidjeti što možemo učiniti u ovih nekoliko mjeseci. Svaka od tih zemalja se nalazi u različitoj fazi, svaka ima različitu političku situaciju. Ne su imali izbore, neki su pred izborima, neki su u procesu formiranja vlade. Ali mislim da dakle na tom putu moramo pokazati dakle konkretne e, rus, e, korake. Isto tako susrela sam se s eh, turskim ministrom vanjskih poslova u Rimu u srpnju i vidjet ćemo sada kako će se stvari odvijati sa novom vladom u Turskoj. Budući da nemam ehm, sada puno vremena, možda da preskočim detalje o svakoj pojedinoj zemlji, samo bih spomenula Samo bih rekla da nastavak procesa proširenja nije samo u interesu pojedinih zemalja koje su već unutar tog procesa ili koje mm, žele započeti te procese, već je to i u interesu nas, Europske unije, članica Europske unije i zbog pitanja sigurnosti i stabilnosti, e, gospodarskog prosperiteta i stoga želim još jednom reći da je to i interes Europske unije, ali i e, odgovornost. Evo, hvala vam na pozornosti, ispričavam se ako sam e, oduzela previše e, vremena i sada se veselim vašim pitanjima, ali i vašim prijedlozima. Hvala vam. Kolege kolegom, ich habe die Rednerliste geschlossen. Drage kolege, Imamo 27 ljudi koji su se javili za riječ, e, tako da se unaprijed e, ispričavam ako vam neću svima moći dati riječ. E, neću dodavati nova imena na naš popis govornika, molim vas za razumijevanje. Najlakše bi bilo da počnemo sa koordinatorima koji će svaki imati dvije minuta, a nakon toga jedna minuta za svakog govornika kako bi što je moguće više kolega ipak imalo riječ i da ministrica ima dovoljno vremena da odgovori. I držite se dakle te granice jer ako pređete granicu onda ćete ukrasti vrijeme svojim kolegama. Hvala vam gospođo ministrice na e, vašem e, izlaganju. Ja ću se usredotočiti na prioritete talijanskog predsjedništva. Prije svega, dopustite mi da e, kažem da mi je drago da je proširenje jedno od vaših strateških prioriteta. Talijanske su vlasti ukazale na prioritete koje žele slijediti sljedećih šest mjeseci. Naravno, zbog sadašnjeg konteksta i e, s obzirom na situaciju u zemljama kandidatima ne možemo očekivati da će doći do ogromnih promjera u tom kratkom vremenskom periodu. Istovremeno važno je da se te zemlje ne obeshrabre e, što će učiniti budemo li davali krive signale. Vrlo sam pomno proučio vaš program i eh, htio bih najprije znati kakve će konkretne mjere eh, učiniti talijansko predsjedništvo kako bi se eh, unio nov život u pregovore s Turskom. A drugo, po pitanju Bosne i Hercegovine, što će se učiniti kako bi ta zemlja zaista krenula uz istinske reforme. To je jedan od prioriteta talijanskog predsjedništva, pa ću vam biti zahvalan za odgovor na ova pitanja. Grazie, signor ministro, di essere, di essere qui. Zahvaljujem se ministrici da je došla na naš sastanak. Vrlo ću biti kratak. Moramo naravno što prije proučiti situacije geopolitičke prirode na e, sredozemlju moramo raspraviti također i o greškama koje su države članice učinile vezane e, za situaciju primjerice u odnosu na e, Libiju. Što se tiče terorizma, imigracije i ljudskih prava, te su teme međusobno jako povezane i sve više u prvom planu europskih politika. Ne znam, slažete li se e, s, time, ali e, što će napraviti italijansko predsjedanje e, po pitanju nužnosti da na tim trima područjima politike budu sve više koordinirane? Čestitam ministrici na novom imenovanju. Ima tako puno tenzija. Međutim, e, Zapadni e, Balkan je e, područje koje vaša zemlja jako dobro poznaje. Na koji način biste, što biste vi mogli predložiti da se deblokira status Makedonije? Već deset godina je situacija takva kakva i je i još uvijek nema promjena. Albanija je sada u novoj fazi i zaista bilo bi nepravedno da Albanija počne pregovore prije Makedonije. Molim vas, što nam možete reći o pitanju bivše Jugoslavenske republike Makedonije? Isto tako, htio bih E, znati nešto o dijalogu između Beograda i Prištine i kako ćete nastaviti raditi e, kao nasljednica onoga što je učinila Cathy Ashton. E, isto tako, zanima me situacija vezana za Cipar. Možemo li dobiti tu nekakvih novosti što se tiče pak istočnog partnerstva u podnosti podržavam e, vaše stavove o e, e, trgovinskim i drugim sporazumima vezanim za predruživanje. Kakva je sada situacija vezana sa novom Rusijom? Dakle, vi biste sasvim sigurno to, na tome trebali raditi i kao ministrica e, talijanske ministrica vanjskih poslova. E, prelazim sada na Bliski istok. Situacija u Jordanu vrlo je krhka, a ISIS namjerava tamo rušiti e, vlast. Vi ste poznata kao prijateljica Kurdistana. E, što vi mislite o predsjedniku Barzaniju i referendumu o nezavisnosti u Sjevernom Iraku, odnosno e, nezavisnosti za Kurdistan. Gospodin Weigl. Hvala vam, dobrodošli, gospođo ministrice. Vaša je govor bio ambiciozan. Mislim da ćemo uspješno surađivati. Moje pitanje vezano je za odnose s Rusijom. Zašto Ne samo da ljudi govore da ste vi previše prijateljski nastrojena prema Rusiji. E, odnosi Rusije i Europske unije kreću u krivom smjeru. Bilo bi dobro kada bi vaše presjedanje moglo ukazati na e, jedan konstruktivni dijalog s Rusijom, ne samo s ruskim carom, nego s Rusijom općenito. Kolega Dobar dan i hvala vam na ovoj mogućnosti da vam postavljamo pitanje. Pročitao sam program talijanskog predsjedništva i strašno me brine tema Ukrajine. Kako možete tako mirno govoriti o procesima normalizacije i unutarnje stabilizacije u vašim dokumentima kada ovo u Ukrajini je e, očit slučaj državnog udara. Isto tako nisam ništa čuo o elementima ekstremne desnice i neonacista, a jer moramo se sjetiti uplitanje gospođe Nulan. Sve su to imena koja su se kasnije pojavila u vlasti. hoćemo li osuditi e, ovaj državni udar u Ukrajini i druga stvar, politika Europske unije da li se mora voditi prema dakle, e, državama koje jednostavno ne poštuju uvjete koje postavljamo iz Brisela? Koliko se ja sjećam, e, mislim da je parlament sudjelovao o tome, gospođa Topi. I želim i ja pozdraviti e, ministricu Mokerini. Ja imam isto tako pitanje što se Libije tiče. E, mislim da je apsolutno nužno da Evropska unija radi više na tome da se iznaču rješenja. Možete li nam možda detaljnije riječi kakvi su vam planovi? Također, e, i dalje se radi o sporazumu o readmisiji o, između Italije i Libije. Hoćete li s time prestati zbog tako loše situacije u Libiji i Iraku? E, kako se najbolje može boriti što se tiče Iraka e, i kako se protiv njih može učinkovito boriti u Siriji? U tom smislu e, kako vi vidite potrebu da se radi e, sa Asadom? I na kraju što se tiče E, predsjedništva Europskom unijom. Drago mi je da ste među prioritete stavili ljudska prava. A također kada kažete da ćete otići u sve zemlje Zapadnog Balkana, mogu vam e, samo preporučiti da se tamo kad god budete išli pozabavite i pitanjima e, situacije romske manjine. Hvala lijepa. Gospodin Castaldo. Hvala predsjedniče, zahvaljujem se i ministrici što je danas ovdje sa nama. Za početak imam pitanje koje se odnosi na Libiju. Smatram da je naše mišljenje vrlo bitno u tom smislu i to je u središtu pažnje talijanskog predsjedanja. Međutim, situacija s nestabilnošću u Libiji ima, eh, je donijela mnogo žrtava, uključujući i 2000 ljudi koji su poginuli na sredozemlju. Što se tiče Ukrajine eh, i jednostranog eh, intervencije nekih zemalja članica NATO saveza bili to po vašem mišljenju bila dobro rješenje ili pak mislite da bi to samo moglo pogoršati kaos i sukobe u toj regiji. I e, također želim se osvrnuti na politiku proširenja, naročito u odnosu na Tursku. Ujmete na umu da su u, e, od lipnja 2013. do 2014. godine u e, Turskoj e, preko 300 novinara je bilo otpušteno s posla a e, mnogi su imali velike probleme što su govorili o predsjedniku vlade a e, isto tako Erdogan je rekao da su socijalne mreže e, najgora e, vrsta pošasti. Dakle, što nam možete o svemu tome reći? Hvala. Valentini. Hvala, pokušat ću odgovoriti na većinu ovih pitanja, vjerojatno ću morati grupirati odgovore jer neke od stvari koje ste spomenuli se međusobno nadopunjuju ili su vrlo slične. Gospodine Preda. Nastaviti s procesom proširenja je naravno naša dužnost. Moramo stvoriti regiju koja je stabilnija od ove sada. To bi e, bilo naravno jako dobro u odnosu na sadašnju nestabilnost. Što se pak tiče konkretnih inicijativa u odnosu na Tursku i Bosnu i Hercegovinu koje ste izrekom spomenuli. Što se, Turske tiče, e, i tu to povezujem s pitanjem koje je sada neposredno e, postavljeno, sve reforme političkog procesa trebale bi se ojačati. I to treba povezati sa e, postupkom pregovaranja, odnosno pristupnih pregovora. Treba e, napraviti i e, političku analizu, ne samo analizu koja bi bila stručne tehničke prirode. Naime, trebamo vidjeti koja se poglavlja mogu otvoriti. Moramo to vidjeti sa sadašnjom vladom i e, o tome se mora raspraviti ovog mjeseca. Nova vlada u Ankari i e, ono što može napraviti naše predsjedništvo ovog mjeseca, mislim da se to može ostvariti. Bosna i Hercegovina, to će u velikoj mjeri ovisiti o ishodu izbora koji će se održati za nešto više od mjesec dana. U srpnju sam bila u Sarajevu, e, bila sam tu s predstavnikom Europske unije, odnosno pakta za rast. Mislim da bi to trebao biti ključ i e, da bi Bosna i Hercegovina mogla dati u tom smislu vjerodostojnu kandidaturu. Da su zemlji potrebne istinske reforme i potrebno je da se naći način da nastavi suživot to je izazov u Bosni. Ima vrlo malo dijelova gdje Europska unija može imati toliki utjecaj kakav bi mogla imati u Bosni i Hercegovini. Tu zaista imamo važnu ulogu. E, mogu li odgovoriti na talijanskom? E, e, da odgovorim gospodinu Panceriju. U potpunosti dijelim vašu analizu. Terorizam, ljudska prava i imigracija su sasvim sigurno tri povezana čimbenika, u velikoj mjeri povezane. E, postoji još jedna transversalni element, područje rada ministra vanjskih poslova e, odnosi se više na te aspekte E, nego na neke druge. Naročito se naglasak stavlja na ljudska prava. I e, Europska unija mora raditi na koordinirani način. Ne samo ono što se događa na južnim obala Mediterana, nego i ono što se događa u Africi. Vidimo se i, i moramo gledati na stvari koje se događaju putem Libije, a ne samo u Libiji. Jer e, Libija je mjesto kroz koje prolaze mnoge osobe koje mogu ostvariti pravo na azil. Velik broj njih dolazi u Italiju, ali mnogo ih dolazi i u Maltu. Oni uglavnom dolaze s roga Afrike i Sirije. Uvjerena sam da treba raditi na tome da se nađe rješenje za ovo što se događa. Ministar e, vanjskih poslova Alfano i e, e, povjerenik zadužen za Frontex Plus i Mare Nostrum rade na tome, ali vanjski poslovi, dakle, moraju ojačati partnerstvo sa zemljama tranzita. U ovom e, trenutku najviše i prvenstveno s Libijom. I e, nadamo se da će institucije u Libiji biti održave te da će se na osnovu postojećih e, sporazuma moći izgraditi novi sporazumi s Libijom poput onih koji su potpisani bili ranije s Tunisom i s Marokom i koji su e, dale dobre rezultate. Moramo također raditi na spriječavanju sukoba, promicanju ljudskih prava, ali i takako i pristupu ekonomskim resursima. I ne samo ekonomskim resursima, već je i voda vrlo bitna, ona je jako potrebna. Moramo surađivati s Afrikom i s arapskim svijetom i na način da eventualni migranti ne bi bili primorani riskirati vlastiti život bježeći od sukoba ili velikog siromaštva. Osvrnuli ste se i na temu e, terorizma i borce koje dolaze iz stranih zemalja. I oni e, koji dolaze na naš teritorij, bez obzira jesu li oni italijani, britanci ili belgijanci. Tu e, postoji e, veliki izazov. Mnogo toga ovdje nije vezano za loši osjećaj koji i loši sentimenti koji se rađaju u našim sugrađanima. I sada ću prijeći na engleski. Kako riješiti ovaj problem sa imenom e, bivše Jugoslavenske republike Makedonije? Nadam se... Dakle, formalni odgovor, službeni odgovor je, kao što znate, vode se pregovori. E, predstavnik un je posjetio e, Makedoniju firom e, u srpnju, nekoliko dana nakon što sam posjetila je ja i taj posjet nije urodio nekom, nekim velikim plodom. E, moj utisak je da trebamo, da ćemo trebati tu um, odjačati, dobiti više političke volje i u Firomu i u drugim zemljama i možda će biti potrebno da se Europska unija snažnije angažira na tom planu. Mislim da je to od ključne važnosti zato što e, u samoj Makedoniji bi se situacija mogla početi razvijati u smjeru koji nam ne bi baš bio najmiliji ukoliko ne dođe do e, rješenja, odnosno nekog pomaka na planu pitanja imena. Tako da mi kao predsjedništvo nadam se da ćemo uspjeti tu potaknuti nešto, neki napredak. Što se pak tiče Albanije, kao što znate, mi, e, odnosno Italija, e, smo se jako zalagali i pozdravili smo odluku vijeća iz lipnja i To će naravno biti veoma važno i u svjetlu toga što u bivšoj Jugoslavenskoj republici Makedoniji ima velik, postoji velika albanska manjina. Albanija tijekom nekoliko proteklih mjeseci e, pokazala veoma veliku e, želju da pokrene reforme i vjerojatno vijeće na taj način ipak ih potiče da i nastave tim putem putem reformi. Što se tiče dijaloga Beograd-Priština, to je također nešto na čemu je Italija dosta radila, gdje ima iskustvo i dosta toga zna. I nadam se da će moći izvršiti pozitivni e, učinak. Kad sam e, bila u tim glavnim gradovima, razgovarala sam sa vodstvima s obje strane u Kosovu, u Prištini. Radilo se o vođama koji e, su upravo napuštali, on kojima je približavao se kraju mandata, tako da kažem. I sad ćemo vidjeti kad se formira nova vlada kakva će biti situacija, ali tamo sam e, vidjela snažnu političku volju da se odmah e, ponovno pokrene taj dijalog i da se E, nastavi na e, rad na rezultatima onoga što je već postignuto, znači nastavak pregovora, razgovora. I također bismo mogli pokušati mi kao Italija, kao zemlja koja predsjedava Europskim vijećem, mogli bismo na neki način to potpomoći, e, na neki način potpomoći taj regionalni dijalog organizacijom jednog trilateralnog sastanka je Italija, Albanija i Srbija u ovim mjesecima koji su pred nama. Kao što znate, Italija ima jako dobre odnose sa svim zemljama u regiji, osobito s ove dvije. Što se tiče Cipra, mislim da tu možda postoje neki pozitivni uvjeti, pozitivne okolnosti posebno u svjetlu ovih novih e, prilika koje se otvaraju e, ovim plinovodom i nadam se da bi se u mjesecima koji su pred nama tu isto mogao postići napredak. Što se tiče Jordana, samo jednu stvar ću naglasiti. U uvodnim riječima sam spomenula Jordan i Libanon kao jedno od tih zemalja koje imaju puno veći izazov pred njih, posebno je to naravno problem ISA, ali i drugi problemi u regiji puno snažnije na njih utječu. U lipnju sam posjetila Jordan, e, izbjegličke logore i zaista e, taj pritisak, e, odnosno kada vidite te ljude koji su pružili dobrodošlicu tim izbjeglicama, to je zaista impresivno, ali moramo pomoći vladama tih zemalja jer to nije samo pitanje sigurnosti, to je pitanje socijalne sigurnosti, da tako kažem, socijalne skrbi. I moram reći veoma jasno i nedvosmisleno Jordan je stabilna zemlja. To moramo stalno ponavljati zato što sa vrlo dobrim prijateljima iz Jordana sam razgovarala o tome i taj jedan kolega mi je rekao mi imamo jedan recept kojim ćemo spriječiti ISIL da pređe granicu. Rekao mi je naše društvo nije sklono, nije voljno, nije spremno dati prostora takvim organizacijama i mislim da bi nam to trebalo reći nešto i o drugim scenarijima. Antonio Panceri je spomenuo stvari koje bi mogle e, na neki način pozitivno utjecati u budućnosti. E, Jordan je upravo jedan od takvih primjera. Ono što nam treba stabilnost, solidnost e, samog društva i civilnog društva i političkih institucija je najbolji protuotrov za bilo kakav, e, bilo kakvu sigurnosnu prijetnju. Naravno moramo Jordanu dati podršku i još više ga podubriti. E, spomenut je i Kurdistan. E, razgovarala sam sa gospodinom Barzanijem krajem kolovoza telefonski. Razgovarali smo o potrebi da se pruži podrška kurdskom regionu kako bi se mogli suprotstaviti ovoj prijetnji Isila i tom prilikom sam, kao i prije, jasno mu dala do znanja i to ću i nastaviti činiti da referendum nije dobra ideja i da jedinstvo Iraka je nešto na čemu bismo trebali raditi. Dakle, počinjemo s Kurdima i e, svim drugim Iračanima, e, sunitima, šiitima i upravo iz tog razloga trebamo inkluzivnu politiku da se vodi u Bagdadu. Jer snaga društva, snaga institucija u Jordanu je e, protu otrov tome, ali u Iraku se ta snaga može izgraditi samo na održivom i inkluzivnom, e, inkluzivnoj vlasti. Naravno, na E, treba se uvijek reagirati brzo na situaciju na terenu. Italija se odlučila za to. O tome se razgovaralo 20. kolovoza u parlamentu ta, u Italiji da se pošalje neka oprema, sanitarna oprema, to je u okviru one odluke koje su donijele neke zemlje Europske unije, ali pravo rješenje, to je posve jasno e, za prijetnju koju e, predstavlja ISIL i prijetnja da se dezintegrira Irak ili da implodira kao zemlja, to se može rješenje naći samo politički. Znači treba se stvoriti politički, politička atmosfera u Bagdadu i drugdje u Iraku koja će omogućiti da svi građani te zemlje se osjećaju da njihova vlast njih zaista predstavlja. Što se tiče Libije, Na talijanskom ću odgovoriti kolegi Castaldu. Što se tiče odgovora na ono što je rekao kolega Panceri također, moram reći da mi je bilo jako drago da uskoro e, bude moguće da i druge delegacije e, govore o Libiji. Mislim da nije slučajno da su se na temu Libije upravo javile italijanski zastupnici. Trebali bismo reći da je Libija zaista prioritet cijele Europske unije. To e, nije samo pitanje juga Europe ili pak zemalja koje graniče s Libijom, kao što je to slučaj Italijom, koja ima pomorsku granicu s Italijom. Prema tome, to je bitno za talijansko predsjedništvo, ali zato što je to prioritet e, koji se odnosi na sve europljane Ovo nije nešto što se odnosi samo na nadležnosti ministra vanjskih poslova ili pak ovog parlamentarnog odbora. Nije ovdje samo stvar o migracijskim tokovima. Postoje mnoge stvari koje su vezane i za internu situaciju u Libiji. Kao što znate, Italija je i u ovih posljednjih dramatičnih nekoliko tjedana i ovih dramatičnih nekoliko dana i dalje bila prisutna i ostavila je svoje predstavništvo u Libiji. I e, mi to činimo kako bismo podržali aktivnosti specijalnog izaslanika Ujedinjenih naroda okosnica našeg rada jest podrška e, i e, pomoć e, talijanskim i europskim građanima. Ali s političkog stadovišta mi smo pokušali ostvariti i omogućiti da se ostvari kanal dijaloga postoji u e, Libiji legitimna vlast koja je izabrana 25. lipnja. Istovremeno jasno je da oni e, nisu rješenje za institucionalnu stabilnost i e, ne može se naći rješenje tako da jedni pobjeđuju druge. Ono što mi se čini nužnim u Libiji jest da se unutar te same zemlje omogući dijalog. To bismo mi morali napraviti. A, moraju i e, Libijci prihvatiti taj izazov, ali također na tome treba raditi i međunarodna zajednica i Europska unija možda upravo zato što sada predsjedava Italije. Dakle, moramo raditi na tome i moramo znati da je prva stvar koju treba postići prekid neprijateljstava. Međutim, e, to je nešto što treba napraviti prvenstveno u interesu Libijaca, u interesu e, susjednih zemalja u tom smislu je sastanak kojeg se prošlog tjedna održao u Kairu, sastanka na kazemalja koje e, okružuju Libiju. E, uloga susjednih zemalja je nešto što je vrlo bitno. Oni mogu e, raditi na čuvanju kopnenih granica Libije. Mi se više koncentriramo na morske granice i naravno susjedne zemlje su zainteresirane za e, čuvanje e, tih e, kopnenih granica. Naravno da treba puno, puno napora i uložiti i puno toga moramo napraviti i još smo daleko od toga od svega onoga što se treba sačiniti na terenu i diplomatski. A sada e, što se tiče ovog pitanja kako se najbolje boriti protiv e, Isila, mislim da sam već odgovorila na to. E, dakle, možda će biti nekih hitnih potrebe za hitnim vojnim odgovorom, ali pravi odgovor se može naći samo u političkoj sferi i to na unutarnjem planu. Što se tiče Sirije, kao što sam vam rekla, na e, Gimniku smo imali još jednu dodatnu stratešku raspravu o tome kako se suočiti sa situacijama ne e, kriza po kriza, nego u širem smislu sa situacijom e, na Bliskom istoku, znači ne samo Gaza, ne samo Isil, nego od Turske do Egipta imamo cijelo to područje koje je jako nestabilno. Znači kako se s time nositi na jedan koherentan način uz regionalni pristup. I moj dojam je da bismo trebali razviti, razraditi jednu inicijativu, možda europsku inicijativu koja će omogućiti regionalni dijalog između različitih aktera. Dakle, to je to teško e, pitanje kao što je ukazao predsjednik, ali e, nastavno na to, e, kao i neki podskup odgovora, mislim da ta borba protiv Isila mora se snažno voditi i u Siriji. To ne znači koordinaciju, odnosno suradnju sa Asadom. A sada sva ova pitanja koja se tiču Rusije i Ukrajine. Gospodine predsjedniče, ako mogu, e, citirat ću predsjednika e, parlamenta, oni su veoma mudri ljudi, to je neko pravilo. Predsjednik Gauk je bio u Gdansku da obilježi e, obljetnicu drugog svjetskog rata. Pribilježila sam to na talijanskom pa ću to citirati na talijanskom rekao je, sa sukobom u Ukrajini Rusija je e, tu e, prekinula partnerstvo sa Europskom unijom. Želimo partnerstvo u budućnosti i dobro susjedske odnose pod uvjetom da se poštuju prava naroda. Mislim da se tu točno ukazuje što treba napraviti. Vidimo tu sliku sad. Kakva je situacija sada? Dakle, to strateško partnerstvo više ne postoji, to je posve jasno i Moskva je donijela tu odluku i imamo reperkusije na terenu. Od onih prvih e, sporazuma potpisanih u Ženevi, pa nakon toga u Madridu, pa onda prije nekoliko dana u Minsku na tom sastanku između Porošenka i Putina koji je omogućila Europska unija i posve je jasno da mi više ne govorimo o partnerstvu, ali ako je pitanje kao što je rekao predsjednik Gauk, e, je li u našem interesu u budućnosti da zamislimo da bi mogli postojati uvjeti kao prvo u Moskvi, da se E, ponovno iznađe neki način da obnovimo partnerstvo, mislim da niko razuman u Europi ne bi mogao reći da to ne bi bilo u našem interesu, ali očito je da mi sada nismo u ovom momentu u toj situaciji i to je izbor Moskve. Ne znam da li to odgovara na ova pitanja koje ste postavili e, što se tiče tih e, objeda da sam pro ili antiruska. Znam da je da su um, se ljudi brinuli oko toga na koji način je formuliran talijanski program, ali ipak mislim da je sada jasno e, koje je pravo značenje toga što tamo stoji. I kao što ste vi spomenuli, Elmare, Ukrajina je zaista pravo, pravi izazov za nas osim ovog sigurnosnog izazova. Ono što je stvarno tu na stvari je na koji način mi možemo danas dati podršku Ukrajini. Kako mi možemo podržati demokratski proces? E, predsjednički izbori su održani i to nije uzeto zdravo za gotovo ni na samom početku, ali ipak oni su održani. Uloga OSS-a je bila odlična, velika uloga i jučer je održan sastanak kontakt skupine i mislim da je to nešto veoma pozitivno. Mijenja li to situaciju na terenu? To je problem. Ne, ne e, ovih dana, ne ovih sati. To je problem. Ali postoji li alternativa za to? Bilo je postavljeno pitanje oko vojne intervencije. Mislim da se svi slažemo da nema vojnog rješenja za ovaj sukob. U redu, onda se ne slažemo. Onda se ne slažemo. Složili smo se na razini vijeća. Možda se ne slažemo u parlamentu, ali mene bi zaista brinulo kad bi parlament, posebno Europski parlament, kada bi bilo što podržavao 100%. To bi bio loš znak za demokraciju, ali na vijeću i mogu e, vam reći da e, zaključci vijeća navode da treba se naći hitno e, održivo političko rješenje, da političko rješenje na njemu treba raditi. Ali mislim i to nije nešto o čemu se treba razgovarati ovdje, nego na sastanku na vrhu NATO-a četvrtak i petak. Ja ću biti tamo kao talijanska ministrica, ali meni se čini da postoji ta potreba da se pobrinemo, da istočnoevropski e, članovi e, NATO i tu se zaista ispričavam jer izlazim iz konteksta i tu ćete mi morati oprostiti. Znači sve one zemlje u Savezu koje graniče s Rusijom moraju biti sigurne da poglavlje peto nije samo mrtvo slovo na papiru i da postoje neke mjere koje NATO savez može e, poduzeti da bi e, to podržao. Naravno, to nije, tu ću sada se zaustaviti jer ovo nije nešto čime se treba baviti talijansko predsjedništvo, čemu treba govoriti. Ali eto, uglavnom svima vam želim sve najbolje na tom planu. Imamo i dalje isti broj govornika i samo dva brza kruga. Dakle, samo jedna minuta i onda ćemo moći imati dvije runde. Gospodin Plenković. Gospodine predsjedavajući, čestitam ministrici na imenovanju za visoku predstavnicu. E, dva kratka pitanja, jedan koji obilježava vaše predsjedanje, a to je praktički krizno upravljanje nizom vanjskopolitičkih kriza, to je u biti dramatična situacija u Ukrajini koja je puno više od naše rasprave o tome kako dovesti do mirnog rješenja. E, ljudi ginu svakodnevno, a politika koju smo imali ovih nekoliko mjeseci prema Moskvi očito nije rezultirala sa promjenom politike nego obrnuto sa snažnim vojnim angažmanom i sa ruskim postrojbama na ukrajinskom teritoriju koje kao što vidimo nakon aneksije krima dovode u pitanje integritet istoka ukrajine zanima me da li nam možete nešto više reći o paketu mjera koje se pripremaju nakon sastanka europskog vijeća i drugo da li ima nekog napretka u razgovorima trilateralnim između rusije ukrajine i europske unije koji su se odvijali u vezi provedbe e, sporazuma o pridruživanju i kratka informacija kako vidite provedbu jadransko jonske strategije budući da je to jedan od političkih prioriteta talijanskog predsjedništva a važan element za politiku proširenja. hvala. Thank you, um, Znam eh, da ćete raditi sa eh, svima nama, iz, neovisno o tome iz koje smo političke grupe, iz kojeg kluba, tako da mi je drago da ste naglasili ulogu Europske unije i ne samo što se tiče te krizne situacije na Bliskom istoku, nego i pitanje ljudskih prava vezano za proširenje. Što se tiče Sirije i Isila, pitam se kako daleko je spremna ići Europska unija sa drugim arapskim državama da se promiče neko regionalno rješenje i govorimo o pritisku na vladu u Iraku da bude e, što je moguće više inkluzivna, a on izgleda da postaju sve e, više sektarijanski. E, što se tiče Ukrajine, e, podržavam ovo što ste rekli vezano za ovaj let MH17. Sve smrti su naravno e, nešto što nas treba pražalostiti, ali ovo je zaista naglasilo užas tih događanja. I mislim da je veoma važno pokazati da mi imamo neki utjecaj na to. Merci, monsieur Htio bih čestitati ministrici i vratiti se pitanjima Iraka i Sirije. Govorili ste o e, tome da je potrebno e, da nova iračka vlada bude reprezentativna. To je točno. Ali moramo također se e, brinuti i za sudbinu kršćana. U Iraku žive šijiti, e, suniti, kurdi, turkmeni, ali i kršćani. Moramo pitanje sigurnosti različitih kršćanskih zajednica staviti u središte naših odnosa s novim i sljedećim iračkim vladama. Moje pitanje jeste li o ovom pitanju razgovarali s vašim iračkim i vašim kurdskim kolegama, jer teška geopolitička pitanja ne mogu se e, razdvojiti od političkih i humanitarnih kriza. Hvala. Hvala. Gospođo ministrice, dobar vam dan. E, dobrodošli i drago mi je što ćemo s vama surađivati. A ako sve bude u redu, sljedećih nekoliko mjeseci. Hvala vam e, što ste tako iscrpno govorili o e, izvješ, e, o pregovorima. Međutim, o jednom aspektu niste govorili, a to je odnos s Sjedinjenim američkim državama u e, odnosu na sve krize koje ste spomenuli, Siriju, Irak, Bliski istok, odnose između Ukrajine i Rusije. Jasno je da su Sjedinjene američke države vrlo važan partner. Možete li nam nešto više reći o tome i je li se o tome govorilo? Mislite li da e, su diskusije koje se vode s obabinom administracijom one gdje smo ravnopravni jer ponekad bi se čovjek mogao postaviti pitanje u tom smislu. Hvala gospodin Askalevićius. Ne. Gospodin Šebalc. Odnosno gospođa Šebalc, oprostite. Ja sam već dobila odgovor na moje pitanje Šeris nije ovdje, onda gospodin Kila. Hvala gospođo ministrice vanjskih poslova. Mijenjaju se granice u Europi i spomenuli ste da gospodin Putin nikad ne ispunjava svoje obećanja, no on i dalje nameće teme kojima ćemo se baviti, a mi reagiramo. Vidimo e, da je izvršio invaziju na Ukrajinu. Ako se držimo samo političkih rješenja, mislim da gospodin Putin će ispuniti svoje ciljeve na ovaj ili onaj način. Dakle, nije li vrijeme da se jasno da do znanja, da se, da se jasno kaže da jedna europska država je izvršila invaziju na drugu europsku zemlju, dakle da se ne govori samo o upadu ili plitanju. I drugo pitanje, u takvoj situaciji možemo li biti sigurni da bilo kakvi trgovinski poslovi, e, prodaja oružja, da će se tome stati na kraj, da neće biti nikakvih rupa kroz koje će se moći provući takvi poslovi. Hvala. E, drago mi je da ste spomenuli proširenje kao jednu od važnih tema, ali žao mi je da u BiH i dalje je situacija ista. Naravno, to je za očekivati zato što e, zbog e, unutrašnjih nerješenih odnosa zemlja nikako da napreduje. Naravno, situacija u BiH nije problem e, kao što je ova između Rusije i Ukrajine, ali ipak to u velikoj mjeri negativno utječe na našu sigurnosnu politiku. E, možete li mi reći kako vi vidite budućnost te zemlje nakon e, prvog listopada 2014. znači samo grubo, ugrubo i imamo provedbu presude Ustavnog suda Sejdić Finci i tako dalje i izbore. Također pozdravljam e, vašu obvezu da se, odnosno ovo što ste vi rekli, da se neće samo na akademskoj razini nego i na političkoj razini pokušati naći rješenje. Hvala. Hvala vam e, na ovoj veoma opširnoj raspravi i odgovorima. E, ja sam dobila već odgovor na većinu mojih pitanja, ali evo samo jedno onda. E, vaši posjeti u vašem sadašnjem i budućem svojstvu su nešto što je veoma interesantno za javnost. Hoćete li posjetiti Kijev? Uvijek tu ima mnogo publiciteta. Znači, hoćete li posjetiti Kijev u bliskoj budućnosti i ako da, kako ćete poruku odnijeti u Kijev. Mi nemamo problem samo sa e, Rusijom, odnosno nemamo problem sa Rusijom i Ukrajinom, imamo problem gdje je jedna zemlja agresora, druga brani svoje stanovništvo i svoj teritorij. Hvala, gospođo ministrice koliko sam ja shvatio, kada biste se mogli vratiti natrag u vrijeme, vi biste onda ispravili program talijanskog predsjedništva na stranici 21, citiram, e, iskoristiti priliku da se osnaži strateško partnerstvo s Rusijom. To, bi vjerojatno, to biste vjerojatno izbrisali. Nadam se da je to i dalje tako. E, moje pitanje je nitko nije izvršio invaziju na Rusiju, nitko nije izvršio prijetnju na e, Rusiju, a ruske čizme su na ukrajinskom tlu. Rusi su izvršili invaziju i oni su agresori u Ukrajini. Ukrajina je e, sve više i više naš partner. No, već dosta dugo na internet stranici vašeg predsjedništva e, zadnje je izjava izjava od 24. srpnja. To je prije ljetne pauze i onda nakon toga nije se ništa objavljivalo e, do kraja kolovoza vezano za odnose sa Ukrajinom ili Rusijom. Dakle, moje pitanje je kada ste vi zadnji puta kontaktirali sa takozvanim ministrom Lavrovom? Mrs. Ušelvi. Gospođa Ušelvi. Ili gospodin. Što je? Jer ime mi je malo teško. Ištvan. Stefan Ištvan. Molim vas da to uzmete k znanju. Gospođo, pozdravljam vas na ovom sastanku. Jučer smo imali sastanak odbora i govorili smo o globalnim izazovima e, vanjske politike Europske unije. Naš predsjednik je rekao da bi bilo dobro da činimo izvještaj našeg odbora o toj temi. To bi bilo dobro i po mom mišljenju. Znači da imamo snažniji položaj, snažni stav prema eh, istočnoj Europi, vanjskoj politici Europske unije, ali imamo li mi instrumente i kreativnost koji su nam potrebni kako bismo eh, pogledali što se događa u zemljama istočne Europe, srednje Europe kako bismo se pobrinuli da te zemlje ne moraju voditi svoju vlastitu zasebnu partikularnu politiku. Ja sam iz Mađarske i ja vidim s kojim se izazovima suočava taj dio svijeta, te vas pitam koje je vaše mišljenje, da li bi se moglo nešto napraviti, da li biste vi mogli nešto napraviti u vašoj bivšoj ili sadašnjoj ulozi. Ja također radim na turizmu, ja sam potpredsjednik odbora za turizam i naravno turizam je veoma važan i može doprinijeti mirnom rješenju. Hvala i želim vam puno uspjeha u vašem radu. Gospodin Kovačev. Hvala, dobrodošla gospođo ministrice, imam samo dvije stvari, prvo pozdravljam ovo što ste rekli, dakle da trebamo imati snažnu, snažan zajednički stav, to je uvijek bio naš problem, e, to jedinstvo. Što se tiče sankcija i stava talijanske vlade, e, pitam se kako je vaš stav prema južnom toku kako Rim gleda na to i druga stvar je spomenuli ste ovaj sastanak NATO-a u Velsu, hoćete li vi ići tamo, hoćemo li mi imati e, tamo zajednički stav koji ćemo predočiti NATO-u vezano za Ukrajinu jer e, čuli smo već da e, i druge zemlje imaju želju da se to učini, to je ambicija. Albertini Hvala. Hvala vam, ministrice, što ste nam sve vrlo jasno razložili. I ja vam e, želim da e, uspješno radite. Vidimo da je e, sada u redovima talijanskih političara, europskih političara, nova generacija ta koja dolazi na prvi plan i uvjeren sam da će nam on donijeti potreban i koristan dinamizam koristan i zato što će se na taj način premostiti neke inercije iz prošlosti. U tom smislu vaš rad biti zaista dobrodošao. Jedno pitanje vezano za Rusiju. Radi se o jako teškoj situaciji, zato se ponovno vraćam na tu temu. Moramo zaista biti e, na vrlo čvrsti, imati čvrste stavove u odnosu na Rusiju. Moramo jasno braniti ukrajinski teritorijalni integritet. Istovremeno smatram da se moramo pozabaviti osjetljivom strateškom temom, a to je da bi se Rusija mogla izolirati u antizapadnim e, viđenjima i da bi to kao rezultat imao i anti zapadnjačke stavove u Kini. Situacija vezana u Ukrajini i izbore. Hvala. Samo jednu riječ, molim. Evo, imate jednu minutu. Samo... Dakle, sve to uvjetovano je e, e, e izborne. E, razlozi su zapravo vezani za buduće izbore. Hvala. Milan Mon. Hvala na tome što ste došli ovdje, gospođo ministrice. Čestitam vam na imenovanju. E, ovo je sve veoma važno, ovo što se događa na Mediteranu, Libiji. Mislim da trebamo zaista E, pratiti što se događa u toj zemlji. Nisu baš e, pozitivne vijesti. Pogledajte što se dogodilo jučer i prekjučer. E, Vijeće sigurnosti je prošlog tjedna donijelo jednu rezoluciju i naglašavam da talijansko predsjedništvo je igralo važnu ulogu. I naravno transatlantski odnosi znamo da je to isto jedan od prioriteta talijanskog predsjedništva. Niste trebali to, niste to spomenuli danas, ali ipak Htio bih samo kratko da kažete e, što e, će se događati sa tim našim trgovinskim sporazumom sa SAD-om. Hvala. E, bilo mi je drago čuti ovo vaše izlaganje. Što se tiče Iraka i Sirije, naglasili ste da Evropska unija mora promicati regionalni pristup i da treba promicati regionalni dijalog. Jeste li vi spremni predložiti vijeću drugčiji pristup Iranu i snažno e, upozorenje e, Saudijskoj Arabiji i Kataru zbog e, njihove podrške ekstremistima, a što se tiče Libije, Bernardo Leon, ja ga, ja zaista volim, kao posebni predstavnik, što on može učiniti, jer problem je u tome da naše zemlje članice ne žele koordinaciju. Mi odbijamo koordinaciju i nitko nije ih niti pokušao prisiliti da imaju koordiniran pristup. I ovo što se događa u Libiji će se vjerojatno pogoršati i možda ćemo se suočiti sa situacijom kao što je bio Afganistan i to na samom pragu Europe. Znači trebamo koordiniranu akciju Europske unije. Gospodin Hvala. E, čestitam gospođi Mogherini na imenovanju. Mislite li da je pametno razmatrati o tome da bi se Europska unija mogla proširiti prije nego što dođe do dobrih i uvjerljivih reformi u borbi protiv organiziranog kriminala u zemljama kandidatima. Hvala. Hvala. A sada sljedeći sljedeći govornici, najprije gospođa Marija. Merci, monsieur le président. Madame le ministre, trois brèves questions. Hvala. Evo imam tri e, kratka pitanja. Puno toga je e, već rečeno. Što se tiče Bliskog istoka, e, pred rastom islamizma i fundamentalizma i želje da se stvori sukob između zapadnog svijeta i arapskog svijeta. E, kako bismo mogli surađivati, kako bi uloga mogla biti umjerenih arapskih vlada, kako bi se borili protiv jačanja fundamentalizma u tim regijama. Što se tiče e, moguće prijetnje terorizma, E, do koje bi moglo doći i na našem teritoriju. Europa mora zaštititi svoje građane, a mora također biti i uvjerljiva kada brani određene politike. Mislim da su, bih htjela čuti kakva su to djelatnosti koje ćete vi podržati kao talijansko predsjedništvo e, dakle kakva djelovanja koje bi mogli dati neki uspjeh. Što se tiče proširenja, moramo ne samo spriječiti da se neke zemlje obeshrabre, ali sve te e, zemlje moraju imati i koherentni stav Europe. Prema vašem mišljenju, koje bi trebale biti geografske i političke granice proširene Europe? Dragi kolege, sljedeći put ću zatražiti od političkih skupina da mi daju popis osoba koje žele se javiti za riječ. Ja dobijem popis od tajništva i tajništvo radi sve što može kako bi uključilo na popis sve one koji su se javili za riječ. Žao mi je, popis je taj koji imamo, najvjerojatnije ne možemo više nikoga dodati. No, još jednom molim vas da se držite vremena koje vam je dano, to morate imati na umu. Imamo sat i pol i ne mogu dopustiti svima da govore. Imamo više od 30 osoba na popisu, ne, to jednostavno ne možemo, nemamo dovoljno vremena. Znam da tražite fleksibilnost, znam da kad, e, kad smo na plenarnoj sjednici da političke skupine e, šalju popis e, osoba koje se želje, žele javiti za riječ, to bi vjerojatno i ovdje možda bolje funkcioniralo. Ispričavam se svima, žao mi je što moramo tako nastaviti, ali tako je. Sada je 15 do 11, ako svatko od vas bude e, govorio samo jednu minutu, mogu dozvoliti tri osobe i to će biti to. Ja e, sam prvi se javio za riječi i iz tog razloga sam protestirao. Oprostite, ja sam bila prva koja sam se javila za riječ. Svaku uvijek misli da je prvi po redu, trebali biste se zato obratiti tajništvu. Bez obzira na to, gospođo ministrice, čestitam na imenovanju. Želim vam postaviti sljedeće pitanje. 23 lipnja turski je ministar vanjskih poslova predao zahtjev za sporazum o pridruživanju i rekao je da je e, Ciparska republika mrtva. A e, Erdogan je i jučer bio na okupiranom teritoriju na Cipru. On je koristio pritom vrlo agresivne E, termine govoreći o Cipru, a također je e, zaista e, ružno govorio o predsjedniku Cipra. Htio bih znati kakva je situacija sada sa tom europskom zemljom koja se na taj način napada. Dopustite mi da završim jer talijansko e, predsjedništvo bi trebalo nešto učiniti. Što će učiniti kako bi iskazao solidarnost tom zemljom članicom Europske unije? Govorimo o Rusiji, međutim o Turskoj ne čujemo puno. Gospodin Papadakis, e, čestitam na imenovanju. Dobro znam e, kako vi radite i stoga sam uvjeren da ćete uspješno raditi. Prije svega želim govoriti o problemu koji se odnosi na sve zemlje Europske unije, ne samo za zemlje juga. Drago mi je da ste pokušali iznaći političko rješenje. A drugo pitanje je ono o kojem govorila upravo gospođa Teoharu. Naime, Turska uopće ne poštuje obveze koje ima kako prema Cipru, tako niti prema Europskoj uniji. Čestitam vam na ovom imenovanju i htio bih vam postaviti pitanje o stavu talijanskog predsjedništva o učinkovitosti prošlih i budućih sankcija prema Rusiji. Drugo pitanje. Govorili ste o e, letu MH17, rekli ste da je to bila tragična nesreća. Možda sam vas krivo razumio, ali mislim da je vrlo važno koristiti točan jezik i točne pojmove. To je bio teroristički napad, a ne nesreća. Ali, kažem, možda sam ja krivo shvatio. Treća stvar, e, Moldavija. Uskoro ćemo potpisati sporazum o e, pridruživanju, nakon toga će se ratificirati, no uskoro će e, u toj državi biti održani i izbori. Kako ocjenjujete taj proces? Mislite li da bi se mogao pokazati uspješnim? Hvala. Many Jako puno pitanja. Pokušat ću odgovoriti na sve. Gospodin Plenković je postavio pitanje o paketu. Kao što sam rekla na početku, vijeće je u subotu donijelo odluku, jučer se sastao Koreper, komisija će predstaviti prijedlog novog paketa e, do sutra, a odluka će biti donesena do e, petka. Dakle, to je, eto, plan. I kao što sam rekla, komisija će e, pripremiti e, mjere u četiri sektora koje sam spomenula. Što se tiče jezika, e, slažem se s jezikom koji se koristi u zaključku, zaključcima vijeća. Govori se o agresiji te o anektiranju Krima. To se dogodilo, ne trebamo tu više ništa dodavati i to je sasvim jasno. I hvala vam, što ste spomenuli Jadransko-jonsku inicijativu, zato što mislim da će i ta inicijativa biti ključna za ovu regiju. Slažem se s vama, gospodine Howitt, e, s onime što ste rekli o o tome koliko je važno imati pristup e, mjestu gdje je pao avion, ali i da se dopusti međunarodna istraga i hvala Ujedinjenom kraljevstvu što uh, vodi taj postupak. Mi smo kao Italija, mi smo iz Italije poslali jednog stručnjaka, znam da je Ujedinjena kraljevina isto dala svoj doprinos. I to zapravo spada uh, pod preuzimanje međunarodne odgovornosti i to je ključno i s, s političkog gledišta. Vi i još neki zastupnici su spomenuli još jednu temu, a to je suradnja sa arapskim državama po pitanju Iraka i neki drugi od vas su također postavili pitanje što sam ja zapravo mislila kad sam rekla, kad sam govorila o novom regionalnom okviru za rješavanje sukoba u Siriji, Iraku, no i drugim drugim zemljama i koji naravno imaju utjecaj na sigurnost u Europi. Smatram da najprije moramo E, priznati te zemlje kao aktere, kao regionalne sile. Počevši e, s Egiptom, koji je odigrao vrlo pozitivnu ulogu u pregovorima o Gazi i to nismo mogli uzeti zdravo za gotovo od samog početka i to svi jako dobro znamo. To je zatim bio rezultat inicijative koja je koju je pokrenula talijanska vlada, talijansko predsjedništvo, ali i drugih e, zemalja. ja sam bila u Kairu dan nakon vojne intervencije u Gazi i um, nakon završetka operacija. Kolega Abius je također bio tamo isti taj dan ili sljedeći dan. Tako da iz Europe je došla inicijativa. Tada smo rekli, u tom slučaju je to bio Egipat, i rekli smo trebamo da se uključi Egipat ili druge zemlje i da pronađemo e, rješenje u tom sukobu. I mislim da je to tek početak. Moramo uključiti regionalne aktere, e, pokušati ih posjesti za isti stol. Neki to rade. Dopredsjednik, to jest zamjenik e, ministra vanjskih poslova iz Irana se susreo sa svojim kolegom iz Saudijske eh, Arabije. To možda nije top vijest eh, u našim medijima, ali u tim zemljama i tekako jest. Tako da Europa ima eh, tu ulogu, ulogu barem da potakne i da pomogne tim osobama da zasjednu za isti stol i da počnu razgovarati. I želim i ovu priliku iskoristiti kako bih zahvalila uh, Cathy Ashton uh, na svom radu na tim pregovorima jer vjerujem da će doći do uh, pozitivnog rješenja. I još bih htjela naglasiti ulogu Arapske lige, ne samo za regiju Bliskog istoka, već i za Libiju. Redovito razgovaram sa svim ministrima vanjskih poslova tih zemalja te sa glavnim tajnikom Arapske lige. Jer mislim da moramo imati redovite kontakte, razmjenu informacija, razmjenu mišljenja, kako bismo razumjeli što se događa i na koji način možemo e, potaknuti dijalog i pronalazak rješenja. A sada želim odgovoriti na pitanje o sigurnosti kršćana u Iraku i ne samo u Iraku. O tome sam govorila e, s ministrom e, vanjskih poslova Iraka i naročito e, s Barzanijem također. O tome sam govorila i s mojim vatikanskim kolegom. Italija ima posebne odnose s Vatikanom, ako ni iz kojih drugih, a ono iz geografskih razloga. Htjela bih s vama E, htio bih vam zapravo reći nešto e, o tome. Naime, u tome se također održava, e, odražava i briga koju je napravi, koju izrazio Papa Franjo. Papa Franjo je naime rekao E, ovdje se radi o pitanjima manjina i poštivanju ljudskih prava. Ne radi se dakle samo o zaštiti kršćana. Radi se o pitanju koje vrijedi ne samo u Iraku, već i u velikom broju zemalja. Dakle, reka sam imamo tu specifično teme, ali ne smijemo pitanje ljudskih prava i napada ISIS-a u Iraku i u Siriji. Ne smijemo iz toga napraviti e, pitanje samo jedne vjere, jer su i jezidi i muslimani također žrtvi, žrtve e, takve situacije. I e, talijansko predsjedništvo radi na tim pitanjima. I e, mi e, branimo pravo ljudskog bića da živi e, na svom teritoriju. Mislim da to trebamo jednostavno naglasiti. Na francuskom mi je također postavljeno pitanje i o odnosu sa Sjednjim američkim državama. Radi se naravno o važnom partnerstvu. U ovom času kada e, ima toliko kriznih područja u našem okruženju i e, kada ima tako puno dramatičnih kriza, e, moramo biti s njima i jesmo u stalnom kontaktu i razmjenjujemo stratešku viziju. s druge strane e, postoji i tip. dakle sporazum o, kojem se pregovara. Mi bismo htjeli da se rad na tom sporazumu um, unaprijedi za vrijeme talijanskog e, predsjedništva i u Sjedinjeničkim državama u ovom času će se održati e, e, srednjoročni izbori, a talijansko bi predsjedništvo htjelo ipak da se ti pregovori pokrenu što je prije moguće. Talijansko predsjedništvo uvjereno je da Italija je ima manju ulogu u upravljanju krizama oko nas. Zapravo SAD i traži da mi igramo e, jaču i važniju ulogu u e, reguliranju kriza u našem okruženju. I mislim da je to dobro. Moj bivši kolega iz parlamentarne skupštine NATO, ako se dobro sjećam, pitali ste me o Kijevu bili smo zajedno u Kijevu, dobro u različitim ulogama, u veljači, i to je bilo deset dana prije nego što sam postala ministrica. I bili smo tamo sa NATO-ovom parlamentarnom skupštinom. A za vrijeme predsjedništva sam bila prvi puta u Kijevu. Sastala sam se s predsjednikom e, Porošenkom i ostalim čelnicima, sa Julijom Timošenko i tako dalje i to nije slučajno da sam svoj prvi posjet otišla u Kijev. Jako mi je žao da je to bilo potpuno zasiljeno. I možda je moja odgovornost bila da prenosim poruku medijama, medijima i to jesmo učinili, ali svi znate da komunikacija uvijek ne funkcionira na isti način. No, to je bio politički, to je bila politička odluka da prvi posjet kao dakle e, u okviru talijanskog predsjedništva odem u Kijev. E, naravno, rado ću se tamo vratiti još. Razgovaram sa mm, gospodinom Kimkeom gotovo svaki tjedan. Susreli smo se već nekoliko puta. Prije nekoliko dana sam razgovarala s njim telefonom. E, premijer Renci se susreo sa gospodinom Porošenkom već tri puta, sad za vrijeme talijanskog predsjedništva. Tako da, nadam se da sam vas sada umirila. E, jako usko surađujemo s našim prijateljima u Ukrajini. Netko me pitao o web stranici. E, ne znam moram reći da ne provjeravam web stranicu svaki dan, um, da bar imam vremena za to, no obećam da ću pokušati to činiti češće. Bih li mijenjala program predsjedništva? Kao što sam rekla na početku, programi predsjedništva se pišu ranije, a svijet ide dalje, stvari se mijenjaju. Ako pogledate uh, program to jest prioritete predsjedništva OSE-a, vidite da um, Ukrajina uopće nije nijedno spomenuta u tekstu, a sve ove mjesece se bavimo samo Ukrajinom. Ako postoji jedna rečenica koju bi promijenila u programu, to je sljedeća. To je prva. U poglavlju koji se odnosi na Rusiju na stranici 21. U kojoj stoji da Rusija ostaje strateški partner koji nam pomaže da promijenimo da se nosimo sa političkim izazovima. To bih promijenila. E, rekla bih da Rusija ostaje strateški igrač u regionalnim i globalnim izazovima, ali ne mislim više da je Rusija strateški partner. Ja bih voljela da se to promijeni u budućnosti, da Rusija promijeni mišljenje i postane ponovno naš strateški partner, ali to nije ono što se sada događa. Pitali ste me i kad sam razgovarala zadnji puta sa gospodinom Lavrovom, jučer me nazvao da mi čestita na imenovanju, ja sam mu rekla ja sam još uvijek talijanska ministrica i da ćemo imati još jako puno prilika za razgovarati o brojnim temama, počevši od agresije na istoku Ukrajine. Da, zato što rekla sam, imamo situaciju u Ukrajini i u Rusiji. I ne možemo reći da nemamo problem u Ukrajini. Imamo problem u Ukrajini, nemamo problem sa vodstvom, uh, sa čelnicima Ukrajine, ali imamo problem na teritoriju. Tamo se vodi sukob. Pitanje o Bosni i Hercegovini nakon izbora, to je netko također pitao. Da bar znam što će se dogoditi, da barem građani Bosne i Hercegovine znaju što će se dogoditi nakon izbora. Ono što mogu reći je da sam čvrsto uvjerena da je potrebno pronaći način za provedbu reformi i to pogotovo reformi koje će pomoći građanima Bosne i Hercegovine. To je ključno nakon izbora. I zbog toga e, sam zadovoljna ugovorom e, o rastu, paktom o rastu i zbog toga smo to i predložili parlamentu u Sarajevu. I nakon izbora veselim se daljem randu sa Bosnom i Hercegovinom. No, netko je postavio pitanje o tome je li mudro nastaviti sa mm, proširenjem. Mislim da e, da, naravno. I još ću spomenuti pitanje zemljopisa. Imamo e, članak 49, to je pravna osnova i toga se držimo u e, ugovoru je to jasno definirano. Isto tako imamo i jasno definirano činjenicu da proces proširenja dakle se može nastaviti u smislu dakle da se nešto promijeni, ali da do proširenja neće doći dok se e, rezultati ne ostvare, dok se reforme ne provedu i tako dalje. Netko mi je postavio pitanje o južnom toku Podržavam južni koridor. Smatram da je to ključno kako bismo osigurali opskrbu Europske unije energijom i u smislu ruta i u smislu izvora. Um, u nekim drugim vremenima smo smatrali da je to ključno, a sada smatram da je vrlo bitno osigurati diversifikaciju energetske opskrbe, ali pod uvjetom da se ispune i tehnički, ali i politički uvjeti. No, i sami znate da problem nije isključivo tehnički danas, već da je i politički. Tako da moramo se držati te logike. E, zatim postavljeno mi je pitanje o rezoluciji Ujedinjenih naroda o Libiji 21 e, kroz 74. Kao što znate, sudjelovali smo u pripremi te rezolucije. Mislim da je to pozitivni korak. Pogotovo zato što se to e, odvija u sustavu UN-a. I sad pitanje. kako će stvari biti različite sa Bernardinom s obzirom na to da mijenja uloge? Ja mislim da bismo trebali uh, upravljanje vrlo teškom situacijom u Libiji prenijeti na sustav UN-a. Zato što barem, jer barem kroz sustav UN-a se može zajamčiti vizija koja dakle, nije sjever-jug, već je globalna. I već sam to ranije rekla da moramo uključiti globalne aktore i u drugim krizama, naravno to vrijedi i za ovaj slučaj. I UN je u ovom trenutku mjesto u kojem je moguće ostvariti tu koordinaciju. Ja se nadam barem da je tako. Naši e, prošli napori su bili e, odlični, ali mislim da možemo još jako puno naučiti iz tog prošlog iskustva. I to je vrlo jasno rečeno kada se vodila rasprava u Vijeću sigurnosti o toj rezoluciji prošli tjedan. I mislim da se i o tome još jučer razgovaralo i e, sve zemlje koje imaju posebnog izaslanika da se koordiniraju napori tog posebnog izaslanika, da se svakodnevno razgovara, da, se podupire u različitim misijama i posjetima. Čak i u posjetima van Libije zato što svi dobro znamo da će posjeti van Libije biti jednako važni kao i rad u samoj državi. Te e, da se vratim na pitanje o regionalnim aktorima. Ja razgovaram sa e, ministrom vanjskih poslova Irana i Katara i mislim da trebamo razgovarati s jednima i s drugima i e, svih pozvati da se odgovorno ponašaju. Mislim da sam odgovorila na sva pitanja, ako nisam, i onako ćemo se vidjeti uskoro. Mikrofon, molim. Herzlichen Dank. Onorevole Borghezio, ci vediamo credo alle 12.40. Mislim da se vidimo u 12.45 sa talijanskim izaslanstvom pa možemo o tome malo više razgovarati. Thank you very much. Oh no, I have to speak in German not to make a mistake. Meine Damen und Herren, bedanke mich sehr herzlich. Wir hatten 27 Wortmeldungen. Dame i gospodo, puno vam hvala što ste sudjelovali u ovoj raspravi. Na popisu je bilo 27 e, kolega koji su se javili za pitanja. Zahvaljujem se ministrici koja je odgovorila ama baš na sva pitanja. Tako bismo uvijek trebali raditi. Naravno, s gospođom Mogherini ćemo imati stalni dijalog i e, ponovno ćemo je sigurno susresti. Želim joj se najsrdačnije zahvaliti na to što je došla ovamo i što je tako detaljno odgovorila na sva vaša pitanja. A sada, dakle, prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. E, molim vas, evo da samo kratku pauzu napravimo kako bi kolege mogle e, u miru, oni koji izlaze, molim vas da u miru izađete iz e, prostorije. I'm sorry, I didn't, I didn't in Ladies and gentlemen, it's time. Dame i gospodo, eto, vrijeme je da e, se ponovno posvetimo dnevnom redu. Prelazimo sada na sljedeću točku. Razmjena mišljenja o krizi u široj okruženju Europske unije u Iraku i u Ukrajini. Za južno susjedstvo predat ću riječ gospođe Ivaškovi koja je voditeljica misije Europske unije u Iraku. Predlažem da započnemo s gospođom Ibaškovom. Oprostite, ne mogu vam dodijeliti više od pet minuta ali e, bez obzira na to uvjeren sam da će kolegama biti jako drago da čuju što ona ima za reći o situaciji u Iraku. Prije šest mjeseci na sastanku našeg odbora Ma ne, neću vam ništa reći o onom što sam mislio e, kao e, E, nekoliko riječi uvoda jer nemamo dovoljno vremena. Gospođo Hizbaškova, izvolite. Drage kolege, želim vam dobro jutro. Čestitam svima vama onima koji ste izabrani po prvi puta kao i onima koji su ponovno izabrani. I sama sam bila članica odbora za vanjske poslove prije deset godina, pa mi nije samo čast da sjedim s vama ponovno, već je to za mene zaista veliko zadovoljstvo. Posljednje tri i po godine ja sam u delegaciji Europske unije u Bagdadu. Što se dogodilo preko ljeta? Imamo novu državu koja pokriva 110 e, kvadratnih kilometara teritorija, ima između 10 do 15 milijuna stanovnika koja svakodnevno proizvodi velike količine nafte kojom može trgovati i proizvodi i žitarice i e, vodu. Ta se država zove Islamska država. Moramo na neki način opisati tu stvarnost. Mi takvu državu nećemo moći pobijediti bez vojnih e, sredstava imat ćemo vjerojatno e, e, i e, intervenciju na kopnu i imat ćemo i možemo imati i napade iz zraka. Međutim, tu državu nećemo moći pobijediti vojnim sredstvima. Što možemo napraviti? Postoji i novo izabrana iračka vlada i pojavljuje se i svjetlo e, na izlazu iz tunela kada to usporedimo sa situacijom straha koja je vladala u proteklom periodu. Atmosfera u Bagdadu se promijenila i to s tubokom i sve tri komponente e, u šiniti i suniti e, rade zajedno. Međutim, Jedini način, e, pravi način da se pobjedi ISIL jest da se toj novoj vladi omogući da radi. Oni koji se osjećaju najviše na marginama društva su suniti. suniti su e, građani, e, odnosno stanovnici islamske države. Govorimo često o plemenima, o isilu i o sunitima. Nažalost, dragi kolege, radi se o jednote istima Dakle, sunitima se treba dati mogućnost da prestanu biti u isilu. Vi možete biti važan element u tome. Što se tiče islamske države, ključ svega, ako ne prvi ključ, ali sasvim sigurno jako visoko na ljestvici jest nafta. Mora se na pametan način napraviti e, sankcije za sve one koji trguju ovakvim, nezakonitom naftom. Molim vas, kolegama iz Turskog, Iračkog, Iranskog parlamenta i svih drugih relevantnih parlamenta, e, dajte tim kolegama mogućnost da se bore protiv ovakve ilegalne trgovine naftom. Nažalost, europske države članice kupuju tu naftu po cijeni od 12 dolara po barelu, što je vrlo profitabilna trgovina za islamsku državu. Molim vas, surađujte s turskim parlamentom Kurdi očajnički žele referendum o nezavitnosti. Nakon i jednostavne činjenice da su kurdske snage, dakle pešmerge, bile zaista nekoliko minuta od toga da u potpunosti propadnu, shvatili su da njihova država ne može biti bez potpore međunarodne zajednice. Sada je situacija tamo e, u potpunosti nekoordinirana. To je vrlo kompleksna situacija. Humanitarna situacija je grozna. Ima toliko djece koja su nezaštićena, 150 škola koje se neće moći otvoriti. U Iraku neće početi školska godina. Jazidi e, kojih ima otprilike 300.000, neće moći ostati u Iraku a Što se dače dikle mehanizma zaštite civila, e, možda smo nekamo i došli. Što se nafte tiče, nemamo učinkovite sankcije. Tu biste vi mogli pomoći. Što se tiče vlade, Irački parlament zbog diktature u prethodnom razdoblju nije igrao važnu ulogu. Molim vas, pomognite mi da sada njima damo mogućnost da stvarno irački parlament zaživi, da promjene mnoge, mnoge zakone ključne zakone koji će omogućiti da se svi stanovnici Iraka osjećaju punopravnim građanima jedinstvene zemlje. Pomozite mi da damo eh, ovlasti Iračkom parlamentu. Drugo, dovest ćemo izabrane sunite u eh, Brisel. Oni su zaista legitimni predstavnice opozicije pozicije Siriji. Neki od vas znaju točno o čemu govorim. Molim vas da ih saslušate. Tu ćete mi jako puno pomoći. Hvala vam što ste me saslušali. Oprostite što sam bila minutu i po dulja. Hvala. Prelazimo sada e, na pitanje i komentare. Gospodin Charles Stenog. Hvala. E, ja Evo tu sam, jako mi je drago da se ponovno susrećemo. Nedavno smo se sreli kada ste došli u moj ured, a jako se dobro sjećam i kada smo bili kolege u ovom odboru. Bio sam ponosan jer sam bio je među prvima u ovom parlamentu, oni koji su tražili da se naoružaju pešmerge. I jako mi je drago da su kako Njemačka, tako i Velika Britanija odgovorile na taj poziv. Međutim, nije došlo do koordiniranog odgovora. Prema izvješćenju Ujedinjenih naroda došlo je do groznih e, zločina protiv čovječnosti od strane ISIS-a. Više od tisuću e, europskih građana, samo 500 njih i to, od toga i 500 njih iz moje zemlje kao i mnogi iz Belgije i Francuske e, otišli su se boriti tamo rame uz rame s ISISom. Koordiniranje koje postoji u Europskoj uniji je ono što se moramo postaviti pitanje kako bi se te ljude vratilo i identificiralo E, mnogi e, u Velikoj Britaniji razmišlja se o tome da im se ukine britansko državljanstvo, naime, mnogi od njih imaju dvojno državljanstvo. E, europske se zemlje moraju koordinirati, britanski su zakoni vrlo strogi, a druge zemlje uopće nisu ni radile na takvim pitanjima jer nisu ni mislili o tome da bi njihovi e, državljani mogli otići i boriti se uz ISIS. E, zapravo se uopće ne radi o nijekakvoj državi, to su jednostavno e, teroristi, teroristička organizacija. E, podršku iračkim i kurdskim snagama E, trebali bi dati europske i američke snage. Zanima me što vi mislite koliko će biti inkluzivna nova vlada Alabakija. E, znamo da je Malaki bio istovremeno i problem i rješenje. Čak su ga sada i Iranci napustili. E, koliko će se moći ta vlada obratiti i sunicima i Kurdima. Što mislite o e, budućem e, referendumu i prijedlogu e, Barzanija u tom smislu? Ja sam se zalagao za kurdsko pitanje, bio sam predsjednik skupine za podršku Kurdistanu. Mnogi u ovom parlamentu izražavaju podršku Kurdistanu. Što bismo mi mogli napraviti na tom pitanju da pomognemo Kurdima na sjeveru Iraka? E, hvala. E, htio bih samo upozoriti na to da smo zaključili popis govornika i da više nikoga nećemo na taj popis dodati. Molim vas lijepo da ne govorite više od jedne minute. Gospođa Alio Mari ima riječ. Hvala. Htjela bih e, postaviti pitanje. E, vratila bih se na kršćane u Iraku. E, puno je zločina napravljeno na njima. Moramo istovremeno koliko god osuđujemo te zločine bitimo i solidarni sa kršćanima u Iraku. Naš parlament i Europska unija E, govore da mi smo u kulturnoj sferi koja je kršćanska. Prema tome moramo na to obratiti pažnju. Kako im mi konkretno damo podršku? S druge strane, što vi mislite kako ih možemo zaštititi od opasnosti e, koje im prijete, ali istovremeno kako da im omogućimo da ostanu u toj zemlji. Naime, E, ne bismo ih mi trebali posticati da odu iz te zemlje jer e, to ne bi bilo niti u njihovom interesu niti u našem jer e, krš, odnosno mon, religijski monolitna država nije dobra jer može doći u suhove. Hvala. Hvala. E, ja e, se sjećam dana kada smo supredsjedavali, jako mi je drago da ste danas s nama. Vaš rad u Iraku visoko cijenim. E, govorio bih o regionalnoj ulozi i situaciji u Iraku. Već sam o tome danas govorio. Vi ste spomenuli i naftu. Htio bih znati ulogu e, Europske unije, neka vojna strategija, odnos s Irakom. E, ja jesam za to da pomognemo sunitima, međutim ne vidim e, da se ostvaruje ono o čemu se govorilo. Na koji način biste vi mogli odgovoriti na to? Isto tako zanima me što e, Iračani misle o Europskoj uniji? Zanima me kakva je njihova percepcija Europske unije. Hvala, gospodin Nat. Želim vam čestitati na odličnoj, praktičnoj prezentaciji situacije u Iraku. Niste nam filozofski govorili o tome što vrlo često čujemo. I rat se vodi sredstvima ovdje, sredstvo nafta. Islamska država ima jedinu praktičnu granicu sa Turskom, te krijumčarenje dijamanata je bilo moguće zbog, e, to je bilo dakle moguće iz Liberije i Sierra Leona zbog male težine. A u ovom slučaju govorimo o krijumčarenju nafte koja ide velikim kamionima, dakle to su ogromne količine i to se mora E, procesuirati i kontrolirati. Ovdje govorimo o turskoj granici. Kako je moguće da turski režim ne želi ili još bolje zatvara oči ili kažemo to jasnije surađuje sa ovakvim ključnim strateškim problemom koji će sigurno utjecati na strateške interese Turske. Što možemo učiniti kako bismo zaustavili e, taj promet i tu prodaju koja je zapravo i e, razlog za vođenje ovog sukoba. Hvala. Evo tu sam, tu sam, gospođo. Humanitarna situacija u Iraku je zaista strašna. Amnesty International je jučer e, iznio izvješće sa detaljnim podacima. Što možemo mi učiniti vezano za to? Gospodin Tenok je govorio o isporukama oružja, pozdravio je to što se događa na tom planu, ali što vi mislite o tome? Pešmerge i činjenice da oni možda koriste ovu priliku kako bi se obranili. Ne znam u kojoj mjeri je to realno ili ne. Oni nisu uspjeli to u prošlosti učiniti. Koje su opasnosti potencijalne? Što ako to oružje padne u pogrešne ruke i onda bi se moglo koristiti upravo protiv onog e, naroda koje bi u teoriji trebalo štititi. Također smo govorili, odnosno govorili ste o izbjeglicama i potrebi da se na neki način pružiti tim ljudima zaštita. Da, e, trebalo bi pozdraviti, pružiti dobrodošlicu, primiti te izbjeglice i dati im humanitarnu pomoć. Što se pak tiče Turske, moramo na njih utjecati. Turska treba otvoriti svoje granice izbjeglicama, a zatvoriti onim trendovima koji nisu pozitivni. Na koji način možemo vršiti utjecaj na Tursku i je li već učinjeni su neki napori da se to postigne što se tiče Turske? Hvala. Hvala. Zahvaljujem i gospođi veleposlanici i gospodinu predsjedniku. Vijeće za ljudska prava un je donijelo odluku vezano za ove snage Isila i za kršenje ljudskih prava. Naravno, oni to mogu činiti samo ako surađuju sa civilnim društvom u Iraku. Dakle, moje pitanje vama je u kojoj mjeri će vaše veleposlanstvo podržavati civilno društvo na terenu i da se maknemo sad od ovog pitanja islamske države, mi se suočavamo sa ozbiljnim kršenjima ljudskih prava u Iraku. I kakva je naša strategija vezana za ljudska prava? 2013. je došla privedena kraju naša zadnja politika i kako ćemo to razviti u budućnosti? Moje posljednje pitanje vezano za ISIS, e, koliko sam ja shvatila, oni žele uspostavu kalifata na cijelom tom teritoriju, to je dio njihovog, e, jedan njihov cilj. Oni žele e, stvoriti novu državu, zato možda postoji određena podrška, ali tu imamo pitanje regionalnog razvoja u tom dijelu svijeta. Imamo potpredsjednicu Europske unije i svakako će se oni baviti time i možda će se Irak raz, raspasti na tri dijela. Što vi mislite, što će se dogoditi u budućnosti u tom dijelu svijeta? draga bivša kolegice. E, zaista e, izvanredno radite, strastveno radite na ovom svom novom poslu. Što vi znate o financijskim resursima s kojima raspolaže ISIS? E, dosta je bilo iznenađenja kad smo saznali da oni zarađuju od trgovine naftom i neke europske zemlje kupuju tu naftu. Možete li možda tu biti malo specifičniji i odakle im svi ti stručnjaci koji im omogućuju da izvoze naftu, e, koji su to kanali, jesmo li mi donijeli ikakve odluke na razini Europske unije da to spriječimo, trebamo li takve odluke uopće donijeti. I podržavam ovu vašu ideju da je sada prilika za nacionalnu pomirbu kako bi se oformila vlada e, koja bi uključivala tri osnovna e, osnovne snage tamo i da se onda donese zakon o amnestiji kako bi se svi građani osjećali sigurnima. Jana e, i ja također e, pozdravljam e, i čestitam vam na vašem doprinosu razvoju događaja u Iraku i pitam se jeste li vi ili i vaša delegacija e, sada si stvorili veći manevarski prostore. To je uvijek bio problem jer vi ste ograničeni i ne možete e, uraditi sve ono što biste kada biste e, imali slobodu kretanja jer možete li sada punovati, putovati jeste li mogli otići u Erbil, jeste li mogli razgovarati sa Kurdima i e, mislite li da je imenovanje novog premijera e, doprinjalo tome da se sunite privuče tu manjinu koja je zapravo omogućila e, tako brzo širenje Isisa i efekat što se tiče KRG-a znači možda nekako njihovo nastojanje da postignu nezavisnost možda e, putem nekog referenduma, a sada se oni ipak e, suočavaju sa nekim poteškoćama, posebno pešmerge u borbi protiv ISIS-a i konačno postoji li prava koordinacija između zemalja Europske unije koji dostavljaju vojnu opremu Iraku i i postoji li kakva koordinacija, barem između e, tih e, zemalja i SAD-a, barem na političkoj razini, znači što se tiče ciljeva koji se žele postiti tim djelovanjem? Hvala. Gospođa Sebanos. E, ispričavam se, govorit ću švedski. Meni se čini da ovo pitanje zapravo se svodi na sukobe na koje možda nismo obraćali toliko pozornosti jer istovremeno se vodi toliko sukoba tako da su neki od njih na neki način zanemareni. Ukrajina je naravno nešto na što se sada usredotočujemo ali to nije novi sukob već dulje vremena to traje. Govorite o demokratskoj podršci i našem radu u parlamentu, ono što mi možemo učiniti, to je veoma važno u našem odnosno kad sam bila parlamentarka u Švedskoj, imala sam vrlo puno sastanaka sa predstavnicima iračke vlade, parlamenta i također sa kurdima sam razgovarala, dakle i predstavnicima njihove vlade i parlamenta. I demokracija nije nešto što se postiže preko noći. E, to nije nešto što se samo razvije tek tako. Trebaju godine da se to razvije, dakle to nije nešto jednostavno. I vidjeli smo da demokracija u Iraku, nažalost, e, se razvodnjava sloboda mišljenja, sloboda govora i tako dalje. Zapravo što se sada događa, to nije nešto novo samo po sebi. Dakle, što ćemo mi učiniti u budućnosti kako bismo spriječili da se to isto dogodi negdje drugdje? Govorite o vojnoj podršci, to bi možda moglo biti važno, ali što je sa humanitarnom podrškom? Ne smijemo to zanemariti, to je veoma važno. I e, već prije puno vremena smo trebali to pokrenuti. Dakle, moje pitanje, govorite o koordinaciji e, vojnoj podršci, ali humanitarna podrška. Kako ćemo koordinirati ta dva stupa na najbolji način? I naravno moramo govoriti o UN-u i obvezi da se pruži zaštita nisam puno čula o tome, a to je veoma važna tema. Ah, uh, Evo tu sam s lijeve strane, samo da vam, uh, da vam dajem geografske koordinate. Jana, zahvaljujem ti se na ovoj uh, strastvenoj prezentaciji. Svi brbljaju, ali ti si zaista ušla u samu srž stvari. Vrlo konkretna pitanja imam koje se odnose na prodaju nafte i na koji način se time financira terorizam. Mislim da ste nam e, tu dali jasnu naznaku što treba učiniti i trebali bismo zaista dati svoj doprinos. E, ovaj e, proces je veoma jasan. Znamo što se događa sa onim dijamantima koji, se koriste za financiranje sukoba. Sada je to još gora situacija sa takvom naftom, ali svi znamo da se može identificirati tko kupuje tu naftu i tu bismo se trebali koordinirati zato što su to krivična dijela i trebamo imati transparentnost, e, otvorenost, trebamo imenovati e, i posramiti sve te ljude i trebali bismo dobiti obavještajne podatke o tome koje zemlje kupuju najviše nafte, koji su posrednici najpoznatiji jer bi nam to omogućilo da zaista e, na jedan produktivan način tu cijelu stvar prekinemo. Well, ne mogu sada općenito dati odgovor, vrlo kratko, telegrafski, hvala vam. Sva vaša pitanja su vrlo poentirana, tako da mi je zaista drago da možemo razmijeniti naša mišljenja jer e, vidi se da znate o čemu pričamo i to je veoma važno da imamo tu podršku parlamenta. Jednu filozofsku stvar na samom početku imamo 55 milijuna izbjeglica u cijelom svijetu to je gora situacija nego na kraju drugog svjetskog rata. I jasna je poruka Europi ova. Mi ne možemo e, se izvući iz te situacije. Mi ćemo morati puno novca e, dati da bismo tim ljudima pomogli. Morat ćemo otvoriti naše granice kako bismo ih pustili u naše zemlje. Tu nema dvojbi. E, što se tiče kršćana, teško je izdvojiti ih. Kada izdvojimo kršćane, onda e, sutra dođe do napada na njih. Radi se o ekstremistima i mi moramo biti ekstremno pažljivi, ne smijemo ih e, posebno njih naglašavati. Jazidi ne mogu ostati u raku. radi se o šest tisuća ljudi koje trebaju, koje ti ljudi žele istrijebiti jer oni po njihovom mišljenju e, oni štuju džavola. a Kršćani pak e, ipak e, vjeruju u Boga koji je zasnovan na nekoj svetoj knjizi i njima je malo bolje, ali ipak mi moramo, jedini način na koji mi možemo e, tu riješiti situaciju, moramo ih fizički poraziti ljude iz islamske države. I mi imamo vojsku na terenu i imamo zračne snage, ali trebamo međunarodnu međunarodne zakonske propise, akte koji će nam to omogućiti. E SAD će vjerojatno moći nešto učiniti na tom planu. Kako možemo tražiti od islamskog kalifata da zaštiti kršćane? Švedska, drago mi je da ste to rekli, vi imate veliku kurdsku populaciju, možete učiniti stvarno puno i već ste to učinili. Molim vas da nastavite raditi na tome učinite sve što možete vi i vaš parlament. Koordinacija što se tiče isporuka oružja. U 24 sata smo se suočili sa činjenicom da sve zemlje, odnosno pola zemalja članica Europske unije e, dostavlja pomoć Kurdima. E, to, to sve se isporučuje u Erbil na tamo zračnu luku i e, tamo imamo jednog koordinatora iz SAD-a, ali mi naravno nemamo nikakve garancije da li će to završiti u rukama PPK ili e, islamske države. E, sutra ću se naći sa jednim generalom i pokušat ćemo iznaći način da barem registriramo što ti pristiže. To je stvarno, situacija je pomalo mm, luda. Što se tiče e, kapaciteta delegacije Europske unije, naravno, e, ja nemam nikakve tjelohranitelje, nikakvo osiguranje i mi uglavnom sjedimo u Bagdadu. Tokom proteklih pet godina ništa se nije promijenilo. Sada ćemo možda pokušati e, delegaciju Europske unije na neki način osnažiti kako ne bismo samo čistili nakon što dođe do nekakvih problema. Dakle, ova nova vlada u Iraku je pozitivna zato što tu su sada i suniti, ali morate raditi s nama kako bismo se pobrinuli da se ta optimistična e, situacija zaista ostvari. Što se tiče e, nafte, e, tamo imamo tisuće, tisuće, tisuće kamiona, svaka cesta u Afganistanu, Iranu, Iraku, Turskoj je puna i jedna stvar bi bila da se blokiraju te ceste kojima se oni kreću i onda bi tisuće e, tih e, kamiona e, na, dobili bi poruku da mi to ne želimo, ali imamo s druge strane i sprečavanje kupovine te nafte, imamo rezolucije UN-a, ne mogu s vama dijeliti informacije zato što su povjerljive, ali evo dobar savjet Imate izvrstan izvor informacije o nafti, e, to je Irak Oil Report, e, e, košta puno, ali tamo ćete dobiti puno više informacija nego što vam možemo dati mi. Što se tiče nacionalne pomirbe, oni među nama koji su bili tamo 2002. Mi smo tamo naučili jasnu lekciju. Nacionalna pomirba može se ostvariti samo ako to učine sami Iračani. Mi možemo pomoći, ali na njima je da to postignu. I to treba početi. Suniti moraju napraviti prvi korak. Kurska, kurdska nezavisnost, molim vas, molim vas, molim vas, nemojte im davati podršku. Možete dati podršku rješenju u skladu sa planom Mistura za one teritorije koje su sporne i referendum, ali stvaranje nove nezavisne države bi dovelo do e, potpunog e, kolapsa na Bliskom istoku. Znači, e, molim vas da ih podržite, da ostanu u Iraku jer je to jedina, jedino jamstvo njihovog fizičkog preživljavanja. Moram biti tako otvorena. Što se tiče kršćana, imamo još jednu stvar. Vidimo nastojanja da se izgrade novi gradove za kršćane, znači da oni budu koncentrirani na nekim mjestima iz lekcija koje smo čuli, koje smo naučili iz e, prošlosti, nemojte to učiniti. Jer ako imate gradove koji su samo kršćanski, sutra će se na njih izvršiti napadi i svi će ti ljudi poginuti. Vojna strategija, mi imamo vojne snage na terenu, koordiniramo se sa SAD-om, e, iz sata u sat e, imamo i operaciju un u Iraku, Kevin Kennedy, eh, američki general s tri zvijezdice, koordinira situaciju. Imamo posebnog eh, izaslanika Velike Britanije, general Mela i nastojimo dovesti više europljana eh, da na tome radi, koordiniramo se sa SAD-om, ali nemamo pravni okvir, okvir i mi trebamo pravni okvir jer ne radi se o nekoj tajnoj operaciji i to je nešto što nam nam vi trebate pomoći. E, što se tiče borbe protiv terorizma, e, ima jedan gospodin Đelde Herhova, on e, je u vijeću i on je e, on, on radi s nama na izradi strategije za Irak. Imamo puno informacija o stranim borcima i mi razmjenjujemo te podatke sa zemljama koje su uh, u susjedstvu u okolišu sirijskog sukoba tako da te zemlje dobivaju informacije i mi dakle mi dajemo njima informacije oni nama i trebali biste pozvati gospodina Herkovu da vam on točno kaže što se radi UN radi sve što može ali sa humanitarnog stanovišta uh, sve to ide jako sporo zaista me razočarava Posebno me e, razočarava kako e, sporo radi e, WFP i druge agencije UN-a. Oni bi trebali trebali bi dostavljati humanitarnu pomoć, hranu, lijekove i tako dalje. Oni nisu to uspjeli i zato bi Amerikanci trebali doći zato što je UN tako spor. Dakle, što mi možemo učiniti da potaknemo UN da bude brži, to bi bilo jako dobro da nešto nađemo. Što se tiče civilnog društva, da imamo e, program za osnaživanje civilnog društva, deset partnera koji, e, za koje imamo 15 milijuna eura godišnje e, i, ono što je naj, dosta važno, Vijeće za ljudska prava u Ženevi, UNA je usvojilo rezoluciju kojom se odobravaju sredstva e, za tu humanitarnu krizu i da se pošalje e, ta delegacija koja će e, utvrditi činjenice. Ja sam bila među onima koji su taj tekst sastavljali i zaista trebamo vašu podršku. I zaista smo zahvalni delegacije Europske unije u Ženevi što su nam pružili pomoć. Mi smo dakle radili najviše na tome i to je zaista hvale vrijedno. Hvala vam. Hvala Jana. Kao što si vjerojatno čula, vidim da uživaš e, veliku podršku. I znam da imamo problem sa e, sredstvima i iako smo e, dali podršku, vidim da to još uvijek nije riješeno. Situacija je stvarno neprihvatljiva. i kad govorimo o 300 ljudi, ali i kad govorimo o učinkovitosti Europske unije. I ako se odbor slaže, pokušat ćemo još jednom intervenirati. Hvala vam na vašim vrlo jasnim izjavama. I već smo to rekli na našem sastanku u četvrtak. Europska unija i Ujedinjeni narodi te način na koji te dvije organizacije doprinose rješavanju sukoba jednostavno nije mm, prihvatljivo jer je sve presporo. Njemačka e, kancelarka, dakle nju najbolje znam, je izjavila da što se tiče humanitarne pomoći, e, rekla je da će Njemačka dati 50 milijuna e, eura u nekoliko dana, vrlo brzo. Dakle, eto, to je moguće a nama je za sve potrebno šest mjeseci. Svaki puta dok mi pogledamo našu, e, naš proračunski postupak, dok pronađemo ta sredstva, dok obavimo sav administrativni e, rad i vrlo često nam treba toliko vremena da kriza i prođe ili pređe na neko drugo područje. Ne želim da me se krivo shvati osoba koja se time bavi. Um, radi sigurno odlično svoj posao, ali to jako puno govori i o našoj organizaciji rada, odnosima sa UN-om i o našoj učinkovitosti. To je šteta. I ako mogu, još bih jednom naglasio da ono što bismo trebali učiniti jest okupiti se, pogledati naše e, proračunske postupke i vidjeti da li, to da li se to može promijeniti. Jer su parlament i vijeće pogriješili. pripremili smo postupak koji je toliko kompliciran, koji ima toliko birokracije i administracije. I najveći problem iz svega toga je da novac stiže prekasno. Uvijek je potrebno jako puno vremena. Jer ako novac stiže prekasno i ako ga nema dovoljno, to je problem, a stalno govorimo o pomoći, govorimo o sukobima u Ukrajini, morali bismo brže djelovati. A uskoro nam stižu i izbori. Izbori su i u Moldovi i to znači da bismo sada trebali e, pružiti podršku, ne kasnije, ne nakon što se sve dogodi. Tako da mislim da bismo trebali imati poseban postupak za to, koji naravno neće biti birokratski postupak. Mi smo odgovorni za to E, zato što smo mi donijeli tu pogrešnu odluku u, e, u tom trenutku. Ja bih predložila da se sastanemo i da o tome razgovaramo, zato što javne financije koje dolaze prekasno, to je jednostavno potračeno. A naravno i naši porezni obveznici od nas očekuju da na pravilan način upravljamo sa njihovim novcem. Hvala ti Jana, hvala ti puno na dolasku wish me to stay safe because uh, we are moving. I'm Još jednom. Ja hodam sa... Uh, dakle, krećemo se. Ja hodam svaki dan sa... Uh, sa kacigom i pancirkom. Tako da držite mi fige da preživim. I freue mich, dass Herr Abakan da ist, Herr Botschafter Abakan, der Hvala. A sada želim dobrodošlicu gospodinu Apakanu. E, on je voditelj monitoring misije OSS-a u Ukrajini. Hvala vam što ste sa nama. Već smo razgovarali krajem e, srpnja, početkom, početkom kolovoza. E, tadašnje analize su se pokazale točnima, da barem nismo, da smo barem bili u krivu. Ovdje imamo i predstavnika komisije koji je odgovoran za provedbu. Nadam se da će nam moći reći nešto više o tome što se trenutačno događa, kako idu pripreme za um, skupinu za podršku. Eto, nešto sam, jasn, nešto sam ranije rekao o tome da bismo trebali djelovati brže, pa eto, možda možete poslušati taj savjet. Gospodine Apakan, izvolite. Thank you, uh, Mr. Chair. Hvala vam gospodine predsjedniče, uvaženi zastupnici Europskog parlamenta. Drago mi je da mogu danas s vama razgovarati. Došao sam iz Kijeva i od sredine travnja vodim e, monitoring misiju OSS-a u Ukrajini. Posebna monitoring misija OSS-a se temelji na e, načelima OSS-a i cilj misije je smanjiti napetosti i promicati mir, stabilnost i sigurnost u Ukrajini. 57 zemalja članica OSS-a nam je dalo taj mandat i naš cilj je da pratimo i izvještavamo, a drugo da omogućimo dijalog na terenu. Isto tako davali smo zajedničke izjave o pomaganju ukrajinskim vlasti i lokalnim zajednicima u provedbi mjera u cilju deeskalacije sukoba. Ovdje se odnosim e, na zajedničku izjavu e, Ženeve od strane Europske unije, Ruske federacije, SAD-a i Ukrajine. Isto tako pozdravljamo ciljeve zajedničke izjave od 3. srpnja. Surađujemo sa trilateralnom kontaktnom skupinom, dakle koju čine Ukrajina i Ruska federacija, i čiji je cilj također deeskalacija sukoba te održivo primirje. Pozdravljamo i nedavne trilateralne pregovore koje je potaknula, to jest je organizirala Europska unija. Trenutačno imamo 230 e, osoblja na različitim lokacijama. Naši, naše osoblje dolazi iz više od 40 od 57 zemalja članica OSS-a, uključujući zemlje Europske unije, Sjevernu Ameriku, Rusku federaciju, zemlje Kavkaza i Centralne Azije. to osoblje dolazi iz različitih pozadina, oni su civili i donđi dolaze e, i imaju vrlo relevantno i bogato iskustvo. Naše osoblje nam pruža detaljne informacije o sigurnosnoj situaciji te o specifičnim incidentima. Redovito izvještavaju e, dakle jasno i transparentno o svemu što se događa. Imaju redovite svakodnevne kontakte sa lokalnim, regionalnim i nacionalnim tijelima. Isto tako povezani su sa civilnim društvom, etničkim i e, vjerskim skupinama, te sa članovima stanovništva. Misija je uspostavila vrlo gustu mrežu kontakata sa, svim e, stranama u sukobu. To nam omogućuje da pratimo situaciju i u područjima do kojih je teško doći. Isto tako su nam dali mogućnost da olakšamo međunarodnu komunikaciju i obavljamo čitav niz zadataka koje pred okolnosti. Prvi primjer koji bih dao je omogućavanje e, taoca iz Njemačke koji su bili zarobljeni u Slovjasku. Zahvaljujući našem posredovanju oni su, te su osobe oslobođene. Drugi primjer je pristup eh, mjestu gdje je srušen avion MH17. Australske i malezijske vlasti mogu tamo doći i obaviti svoj rad nesmetano. Zahvaljujući radu misijom u Kijevu i u Donjecku, dakle, taj, te su misije omogućile nesmetan pristup stručnjacima mjestu gdje je srušen avion. Zatim radimo i na komunikaciju sa, komunikaciji sa međunarodnom zajednicom i pripremamo se za moguće nove zadatke u području praćenja primjera te izgradnja povjerenja. Proširenje naših aktivnosti će se vjerojatno dogoditi jednom kada se sklopi primirje. Oslanjam se i na naše osoblje i na stručnjake za različite zadatke koji će nastupiti nakon sklapanja primirja. Naše praćenje je poduprijeto i bespilotnim, to jest će biti poduprijeto za nekoliko tjedana i korištenjem bespilotnih letjelica. naše buduće misije će najvjerojatnije uključivati i poticanje dijaloga na lokalnoj i nacionalnoj razini, osnaživanje civilnog društva te vladavine, te promicanje vladavine prava. Pomoći ćemo Ukrajincima u njihovim napojima da ostvare eh, demokratsku i pluralističku Ukrajinu. Koji su naši nalazi, naše monitoring misije? Najprije vidimo potrebu za uključivanjem stanovništva od strane središnjih vlasti. Isto tako vidimo djelomični pokušaj da se započne dijalog kroz organizaciju tri okrugla stola u Ukrajini. Zatim Vidjeli smo da se pogoršala sigurnosna situacija u jugoistočnoj Ukrajini sa e, osvajanjem i zapljenom e, zgrada institucija od strane uh, naoružanih skupina. Zatim u sjevernom dijelu Donjecka te u južnom dijelu regije ti su dijelovi kontrolirani od strane naoružanih skupina te ostalih nezakonitih skupina poput Narodne republike Donetsk i sličnih. Pogoršanje sigurnosne situacije je utjecalo i na našu misiju. Osam naših zaposlenika je mjesec dana bilo u zatočeništvu na istoku Ukrajine. Pa- okay. So, i want to outline uh, my uh, remarks. What I would like to say Polako ću privesti kraju svoje izlaganje, no još bih htio reći da je došlo do ozbiljnog pogoršanja sigurnosne situacije u zemlji a unutarnji sukobi su doveli i do brojnih smrti. U prosjeku 10 do 11 osoba je poginulo u prvim mjesecima sukoba, a danas, to jest u posljednjih mjesec dana je taj broj skočio na 36. I procijenjeno je da je pola stanovništva Donjecka otišlo. dakle oko 200 tisuća stanovnika u Donjecku i 250 tisuća u Luhansku. U našim dnevnim i tjednim izvještajima se koncentriramo na pitanja ljudskih prava. To podrazumijeva dakle, da su civili žrtve žrtve e, napada te i ostala kršenja ljudskih prava. Sva su ta pitanja Sve se to događa i e, gdje se bore dobrovoljci ukrajinske strane. Jedna od Ono na što bih vam htio skrenuti pozornost jeste da je ovo počelo kao politička kriza, E, to se pretvorilo u oružani sukob i sve se pretvorilo u humanitarnu krizu. I htio bih reći da bi međunarodna zajednica trebala posvetiti da bi međunarodna zajednica trebala posvetiti više pažnje i DB-ovima. Isto tako, malo bi više pažnje trebalo posvetiti manjim nacionalnim, e, manjinama. To su Poljaci, Slovaci, e, Mađari, Rumunji, Grci, te Grci u Mariupolu. I na kraju vjerujemo u dijalog kojeg će voditi sama Ukrajina Vjerujemo da će ukrajinsko društvo pronaći e, snagu da riješi ove probleme. Jedinstvo i integritet zemlje su ključni. Naši zajednički napori u smanjenju napetosti moraju dovesti do poboljšanja sigurnosne situacije u Ukrajini i moramo nastaviti s tim naporima. To je ključno za građane Ukrajine. Pokretanje novog procesa koji se temelji na mirovnom planu predsjednika Porošenka, demokratski proces i e, demokratski izbori 26. listopada dokazuju da, su, e, da je dijalog važan stup programa za mir. Mir i stabilnost Ukrajine je u našem interesu i u interesu susjednih zemalja. Trenutačno radimo sa međunarodnom zajednicom na stabilizaciji zemlje. Švicarski predsjednik OSS-a je pozvao sve strane na dijalog. Vjerujemo da mirno rješenje sukoba da je mirno rješenje sukoba moguće i vjerujem da svi evropljani, uključujući i Evropsku uniju, bi trebali nastaviti s tim naporima kako bi se stanje u Ukrajini normaliziralo. Posebna misija OSS-a će učiniti sve što može kako bi omogućila i poduprela te napore. Hvala vam. Uh, Hvala vam. Uh, pokušat ću biti kratak. I postaću, uh, krenut ću s komentarima o, početku ove krize. Dakle, to se krenulo iz sukoba između Rusije i Europske unije, kojeg je započela Rusija, o e, gospodarskoj orijentaciji Ukrajine. To je točnije, bili se Ukrajina trebala, bili Ukrajina trebala potpisati sporazum o pridruživanju sa Europskom unijom, uključujući e, sporazum o slobodnoj trgovini ili se priključiti e, ruskoj carinskoj unijoj, uniji. Naravno, ta dva smjera isključuju jedan drugog. Ovo je, mm, se čini kao trivialno pitanje ako razmislimo gdje se nalazimo danas. No, to je po nama bilo potpuno nepotreban sukob, sukob koji se mogao izbjeći. I to je sukob kojeg je isključivo pokrenula Rusija. no čuli smo gospodina Apakana o vojnoj situaciji te o humanitarnoj situaciji u Ukrajini, a ja ću se više koncentrirati na to što Europska unija čini kako bi pomogla Ukrajini. E, najprije dakle pružamo vrlo jasnu političku podršku. Dakle, kad god imamo mogućnost i u trilateralnim pregovorima, Nedavno smo imali jedan takav summit u Minsku, gdje se gdje je bio prisutan i ukrajinski predsjednik i e, gospođa Ashton koja je predstavljala Europsku komisiju. A osim toga e, razgovaralo se o mnogim drugim područjima na tim trilateralnim pregovorima. Druga stvar Europska unija pruža značajnu financijsku podršku Ukrajini, dakle kroz MMF, te e, programe podrške MMF-a. Imamo dakle program stabilizacije od 17 milijarda, e, eur, milijardi eura plus 11 milijardi eura podrške u različitim oblicima koje dolaze iz europskih izvora i europskih institucija. Najprije, dakle, radimo na otvaranju tržišta. Europska unija je u travnju prije ratifikacije sporazuma odlučila pokrenuti unilateralnu provedbu e, tog sporazuma i otvorila je tržište ukrajinskim proizvodima. E, na taj način je pokušala nadoknaditi izvoz iz Ukrajine u Rusiju koje je Rusija blokirala. Isto tako pružimo pomoć u rješavanju E, sukoba oko opskrbe energijom e, i plinom. Dakle, znate da plin prelazi preko Ukrajine i to postaje sve bitnije pitanje. Povjerenik Ettinger je već bio u Moskvi i, i uskoro će se susresti na isto tako jednom trilateralnom sastanku. I nedavno sam ja zamoljen da vodim skupinu za podršku Ukrajini. Cilj te skupine je e, nadgledanje provedbe sporazuma o pridruživanju u svim područjima koje pokriva taj sporazum. Zatim drugi zadatak je da se koordinira podrška koje pružaju e, zemlje članice Europske unije i institucije Europske unije. Te cjelokupna međunarodna zajednica jer koordinacija je itekako potrebna a osim toga koristimo i svoje resurse, dakle e, savjetnike i stručnjake koji pomažu Ukrajini u ovom teškom trenutku tranzicije. A ako me pitate o rezultatima koje smo sad, do sad postigli u Kijevu, moram reći da se e, čelništvo Ukrajine trenutačno nalazi u strašno, u strašno teškoj situaciji zbog oružanog sukoba na e, istoku Dakle, to je sad već, već prerasta u um, oružani sukob između dvije države. To naravno onda ima vrlo nepovoljan utjecaj na financijsku situaciju te na unutarnji eh, zakonodavni okvir te na nereformiranu državnu upravu pokušavamo pomoći Ukrajini da se ta situacija promijeni zato što e, sasvim je jasno da bez potrebnih unutarnjih reformi nije moguće ostvariti veće promjene. Kolege i ja često posjećujemo e, Kijem, svakodnevno smo u kontaktu sa vladom i sa e, predsjednikom i mislim da smo već i u ovom kratkom vremenu mislim, pružili vrijednu podršku Ukrajini. E, dakle, ta je skupina sada potpuno operativna i važno je da povećamo naše napore i našu pomoć kako bi e, Ukrajina prošla kroz proces tranzicije koji je predviđen e, sporazumom o pridruživanju. Hvala. Imamo šest osoba se javilo za riječ, svatko će dobiti 30 sekundi. Je li to moguće? Zato što nakon toga moramo glasati o proračuna, proračunu, a ako ne glasamo o proračunu neće dobiti novac. Vrlo jednostavno. Sandra Kanta. Hvala vam. Imam tri pitanja. Predsjednik Porošenko je imao mirovni plan. što mislite, hoće li se išto od toga realizirati? I drugo pitanje. Na, naravno, ovi sukobi bi mogli utjecati na rezultate izbora. Što vi mislite o tome? I treće pitanje. Kako mogu zakonodavne mjere i administrativne mjere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 dovesti u e, humanitarna pomoć. Vidite o kakvim se problemima riječ radi. Više smo čak čuli i to da bi mogao ispiti i nuklearni rad. Dakle, ono što je glavno pitanje sada jest da je Ukrajina počela sprovoditi reforme prije deseta godina. U ono vrijeme smo mi rekli da se istočno partnerstvo mora samo još više razviti i vidjeli smo da postoje problemi vezani za sporazum o pridruživanju. Rekli smo si sada da će se naši odnosi s Rusijom i Ukrajinom biti izvrsni, da će to biti pozitivno. Međutim, početkom 2007. 2008. godine Rusija je počela pripremati sve e, ove događaje. Ona se je obnovila na oružanje za svoju vojsku. Brine me to što se događa na sličan je način. E, počeo drugi svjetski rat. Bili smo slični znaci e, konflikta. Ukrajina se sada ne bori samo za integritet vlastitog teritorija, već i za cijelu Europsku uniju. Hvala. Hvala. Sada gospodin Iglesias. Hvala vam. na izlaganju. Prije je moj kolega Javier Konso definirao Evropsku uniju i zapravo situaciju u Ukrajini kao državni udar. E, ja moram reći da e, nemam nikakvu simpatiju ni Staljina, ni Putina, ni Jankovića. No, Evropska unija je poduprla vladu koja u svom sastavu ima i članove stranke koji su e, iz neonacističke stranke i nije zapravo ništa novo u vanjskoj politici da se podrže državni udari. SAD, na primjer, podržava državne udare još od Trumana, Kissingera i tako dalje, u Hondurasu, u Egiptu. Ne mogu vjerovati, ovaj govornik prije mene govorio minutu i pol. Hvala predsjedavajući. Ne iznađuje da čujemo toliko emocija i toliko napetosti jer E, mnogi vide da e, se međudržavni rat e, vodi u Ukrajini, a iz časa u čas novosti koje nam stižu sve su alarmantnije. Što se tiče onoga što je OSC tamo napravio u svojoj misiji, mnogo toga razumijem, ali postoji jedna stvar koju ne razumijem i htio bih da mi se to pojasni. Čini mi se naime da e, u nekim od izvješća svijeća o kojima smo već čuli da kontrola nad istočnim granicama e, u Ukrajini da dakle tu ne možemo imati smisleni prekid vatre. Molim komentare na to. Hvala. Gospodin Plenković ima riječ. Pitanje je za gospodina Balaša, što vi mislite o stvarnoj ekonomskoj i financijskoj situaciji u Ukrajini, naročito vezano za negativan utjecaj, vezano za interne raseljene osobe, dakle za prognanike, a što se tiče veleposlanika, vi govorite e, e, jezikom OSS-a, ali mi smo sada već e, prešli taj interni vojni sukob što je, se može napraviti da se prestane s agresijom na ukrajinskom teritoriju. Hvala. Hvala lijepa. Znamo da na ukrajinskom tlu se nalazi 5000 ruskih e, vojnika. E, niti gospođa Mogherini, niti, niti Ujedinjeni narodi ne e, govore ni o čemu ohrabrujućem. Kako bi Europska unija dakle, mogla govoriti o nečemu ohrabrujućem kad e, se tamo vodi rata. Što se tiče embarga e, za, slanj, za prodaju oružja u Rusiju, ne znam da li moramo vjerovati da Putin ne zna ništa o tome što radi njegova vojska u Ukrajini. To bi jednostavno značilo e, da ne možemo e, vjerovati o, o, i da je netko e, zloporabio ovo o situaciju, vojnu situaciju u Ukrajini. Izjave predstavnika OSS-a koji je rekao da nema ruskih trupa u Ukrajini. Drugo, kakva je sada situacija E, po pitanju e, istrage vezane za rušenje e, leta MH17. Zanima me također kakvi su odnosi vezano sa proizvodnjom oružja u Ukrajini koje se kasnije izvozi u Rusiju. Prvo pitanje vezano je za Europsku uniju i ispunjavanje uvjeta Ranije sam već rekao da ti uvjeti nisu jednostavni, međutim Ukrajina vlada, ukrajinska vlada napreduje. Iskreno govoreći, bilo bi dobro da to čini brže. Jasno nam je da je situacija teška i trebalo bi pospješiti kako zakonodavne, tako i administrativne djelatnosti. Treba se kontroliti granice, uspostaviti E, nove administrativne strukture i odgovarajuću obuku. Međutim, e, ne možemo e, lako vidjeti rezultate djelovanja Europske unije. I naravno kada sve to ide usporedno sa internim predizbornom kampanjom, situacija se samo komplicira. Što se pak tiče istočnog partnerstva u cijelini. Nadamo se da će ga se moći razviti u suradnji s Rusijom. Slažem se s gospodinom Balsitisom, da je 2009. godine kada je uspostavljena Carinska unija da se tu situacija s tubokom promijenila. Ne može Rusija imati Carinsku uniju s takvim zemljama. Problem je u tome da Rusija ne može zamisliti da ima Carinsku uniju u kojoj Ukrajina neće biti to je problem, a e, Ukrajina to ne želi. E, pitanje gospodina Plenkovića o stvarnim potrebama. Najprije što se tiče procjene ukrajinske vlade, e, troškovi su dakle otprilike jedna milijarda, više od jedne milijarde ne predviđenih troškova, nakon toga humanitari troškovi i troškovi koji se trebaju izvojiti za obnavu. Međutim, iz dana u dan šteta je veća i sve je veća potreba za rekonstrukcijom. Prema tome, prije no što se rad završi, neće biti moguće procijeniti štetu niti početi obnovu. Nažalost, preuranjeno je davati neke procjene, nažalost radi se o nekoliko milijardi eura. Hvala na eh, pitanjima, ona su vrlo relevantna. Najprije predsjednik eh, Porošenko demokratski e, proces i mirovni postupak e, napreduje. E, parlamentarni će izbori biti značajan element u izgradnji jednog demokratskih društva u Ukrajini. Svjedoci smo činjenice da ukrajinska vlada radi na reforme reformama. Po pitanju e, rusko-ukrajinske granice, mi sada imamo nove zadatke. Radimo na projektu bespilotnih letjelica koje bi nadzirale granicu. Razmatramo također i nadamo se da ćemo dobiti prekid vatre. Međutim, naš rad u velikoj mjeri vezan za nadziranje granica rusko-ukrajinske granice. Mi smo u međuvremenu e, poslali više ljudi u Mariupol, a naše e, ekipe pokušavaju doći na ona područja gdje se situacija stalno mijenje i gdje je kritična. Učinit ćemo što najbolje možemo kako bismo pridonijeli demokratizaciji i normalizaciji situacije u Ukrajini. Ponavljam još jednom da ćemo imati nove zadatke u sljedećih nekoliko mjeseci gdje očekujemo nadzirati prekid vatre, nadzirati granice, nadzirati sigurnost, naročito u Luhansku i e, da ćemo proučavati kroz 4 do 6 tjedana rezultate preleta bespilotnih letjelica. Što se tiče leta MH17, surađujemo s ukrajinskim vlastima kao i s nizozemskim vlastima i malezijskim i australskim taj se rad nastavlja. Među pitanjima jedno se odnosilo i na incident do kojega je u svibnju ove godine došlo u Odesi. Istraga se i dalje vodi. U tom kontekstu reći ću da Vjerujem da su vrijednosti i načela OSS-a ona koja bi po mom osobnom mišljenju trebala pripomoći da se nađe rješenje za situaciju u Ukrajini. Hvala vam lijepa, želim vam zaista veliki uspjeh u vašem radu. Gospodine Avakan, molim vas da prenesete naše srdačne pozdrave e, vašim ljudima u Ukrajini. Njihov je posao opasan, mi im se zahvaljujemo što preuzimaju te rizike u naše ime. Ne radi se o ukrajinskom suhobu, Mm, to radi se o sukobu s Rusijom. E, ponekada se čini da se ruski tenkovi nekako izgube pa skrenu na ukrajinski teritorij. Naravno da ovo kažem e, s dozom ironično, ali e, nadamo se da će uskoro poboljšati situacija sa, u toj zemlji. Prelazimo sada na glasanje predsjedavajući se zahvaljuje prevoditeljima da e, će ostati malo dulje. Od, radit ćemo brzo. Dva za protiv usvaja se. Četiri. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Pet. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Broj šest ne, prelazimo na 8. Tko je za? Zato što prva... Pro... Ne, pardon, ne razmatraju se. Dakle, 6. Tko je za? Tko je protiv? Tko, 7. Za, protiv, suzdržani, usvoja se. 8. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvoja se. 9. Za, protiv, suzdržani, usvoja se. 10. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 11. Za, protiv, suzdržani, usvaja se 12 za, protiv, suzdržani, usvaja se 13 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 14 i 15 zajedno, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Te na kraju cijeli nacrt e, mišljenja, elektronsko glasanje, glasanje je otvoreno. <laughs>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 Prošlo je. Čestitam. Mogu li sada predložiti sljedeće? Da e, prijedlozi izvjestitelja i da, da ih stavim sve zajedno. I isto vrijedi za vaše. Osim ako nemate neke ozbiljne prigovore. Da li se slažete s tim postupkom? 50-90 koje je za, protiv suzdržani usvaja se. 50-09 do 50-17 koje je za, protiv suzdržani usvaja se. 5097 za, protiv suzdržani usvaja se. 5075 do 5075 tko je za, protiv suzdržani usvaja se. A, odbija se, pardon. 5018 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 5019 i 5020, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 5069, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Da, to je istina. Vi imate puno veću praksu tu od mene. Devedeset pet za protiv suzdržani usvaja se. Sljedeće. prelazimo na nula za protiv suzdržani odbija se 96 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 23 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 21, odnosno 75 do 80 za, protiv, suzdržani, odbija se. 11. Imamo glasom u podijelovima za, protiv, suzdržani, odbija se, za, protiv, suzdržani, usvaja se, 76 za, protiv, suzdržani, odbija se. Onda imamo O1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 25 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 26 do 31. Znači do 29 za protiv suzdržani usvaja se. 29 za protiv suzdržani usvaja se. 70 za protiv suzdržani odbija se. 30 i 31 za protiv suzdržani usvaja se. 109 za protiv suzdržani usvaja se. 66 za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis 1 za protiv suzdržani usvaja se. Onda idemo na 80 za protiv suzdržani usvaja se. Onda idemo na 63 za protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 84 za, protiv, suzdržani, usvaja se. pet za, protiv, suzdržani, usvaja se. 94 sa oralnim, odnosno usmenim e, amandmanom za protiv suzdržani usvaja se. Onda idemo na 94. Onda idemo na 13. E, zaproti protiv suzdržani usvaja se. 55 i 57 da. Dakle, za protiv suzdržani usvaja se. 67 za protiv suzdržani usvaja se. 91 sa usmenim amandmanom za protiv suzdržani provjera. Morat ćemo provjeriti. 91. 15, 91. Abstimmung ist geschlossen. Zatvaram glasovanje. Trideset sedam, pedeset sedam, znači dva suzdržana, dva za, protiv suzdržani morat ćemo provjeriti. Mislim da je ista većina i ovdje. Provjerit ćemo. Izgleda imamo jednog e, člana previše iz SID-a koji glasuje. Zamolit ću Haveta da provjeri to. Molim vas da to provjerite. Zatvaramo glasovanje. Glasovat ćemo ponovno. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. 34 na 13, dva suzdržana, znači usvaja se. 37 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 10 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 38 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 65 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 40 za, Znači od 40 do 49, o tome ćemo svima glasovati. Ne, ne želite to u redu. Da ste nam to rekli odmah, možda bi nam to bilo malo od pomoći. Vjerojatno ćete svakako izgubiti glasovanje. Znači 40 za protiv suzdržani, usvaja se 41 eh, za protiv suzdržani, usvaja se 42, isto tako 43 za protiv suzdržani, usvaja se. 44 za protiv suzdržani, usvaja se. 45 za protiv suzdržani, usva se. 46 za, protiv, suzdržani, usva se. 47 za, protiv, suzdržani, usva se. 48 za, protiv, suzdržani, usva se. 49 za, protiv, suzdržani, usva se. 04 za, protiv, suzdržani, u se. 93 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 00 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 01 za, protiv, suzdržani, u se. 88 za, protiv, suzdržani, odbija se. 96 za, protiv, suzdržani, u se. 56 ispravlja se predsjedavajući, dakle 002 za protiv suzdržani usvaja se. Sada ćemo možda glasovati za izvjestiteljeve amandmane zajedno ne 03 za protiv suzdržani usvaja se, 04 za protiv suzdržani usvaja se, 05 za protiv suzdržani usvaja se, 06 za protiv suzdržani usvaja se 07 za protiv suzdržani usvaja se 50 za protiv suzdržani usvaja se 08 za protiv suzdržani usvaja se 51 za protiv suzdržani usvaja se 52 za protiv suzdržani usvaja se Dakle, mogli smo to na kraju krajeva glasati sve zajedno jer jasno je da je postojala većina za. Hvala vam. Želim vam e, dobar tek za ručak i vidimo se kasnije na sastanku sa veleposlanicima u drugoj prostoriji. 10 Minuten